Dobry, witam Państwa. Rozpoczynamy Evo, dobrodošli. Počinjemo sa našim sastankom odbora. Agrim I kao i uvijek, zamolit ćemo naše prevodioce da nam daju nove informacije imaju sad riječ. Konferencijski prevoditelji vas obavještavaju da je ovo 35. dan naših prosvjednih aktivnosti zbog toga što nam je uprava Europskog parlamenta jednostrano nametnula neuravnotežene i nepravedne uvjete rada. Stoga vas sa žaljenjem obavještavamo da prevođenje prekidamo točno u zato predviđeno vrijeme. Zahvaljujemo na razumijevanju. Dziękujemy za informację. Hvala lijepa. Na ovim obavijestima. Eh, evo, da kažem, ovaj naš voditelj tajništa mi je rekao da trebam lijevo stiskati, pa mi kaže desno, evo sad smo uspjeli. Dakle, počinjemo sada sa našim radnim sastankom odbora i dobili ste dnevni red na uvid. Ako nemate nikakvih prigovora ili novih prijedloga, smatramo da je usvojen. E, imamo prijevod, kao što znate, na 14 jezika. E, to nam je režim današnji. A sada zapisnik sa prošlog sastanka. To je sve prošlo uobičajenu proceduru i isto tako je usvojeno. A sada bih odmah pozdravio ministricu Bogne Strauss, austrijsku saveznu ministricu za omladinu, pitanja žena i rad, socijalna pitanja. Ona je zajedno sa gospođom Köstinger, članica Austrijskog kabineta. Međutim, ministrica Köstinger danas nije mogla biti s nama. Ona je bila naša dugogodišnja kolegica, a sada je ministrica. Inače je zadužena za održivi razvoj i turizam u Austriji. A danas nastavljamo našu raspravu o austrijskim prioritetima tijekom austrijskog predsjedanja vijećem. I tu je umjesto ministrice Köstinger, kao što smo rekli, došla gospođa ministrica Bogner. Mi smo već čuli austrijskog saveznog kancelara koji je govorio o austrijskim prioritetima tijekom šest mjeseci predsjedanja, a održali smo i više sastanaka sa predstavnicima Austrije i to u okviru programa radnog Europske komisije, ali i preko i mi iz parlamenta smo tu sudjelovali. I jer vidite ovo predsjedanje vijećem koje je preuzela Austrija se događa zaista jednom vrlo posebnom vremenu pod posebnim uvjetima, da ne kažemo teškim uvjetima i izazovima. Naša kolegica poznaje tu tematiku jako dobro, koja je došla iz Austrije, ministrica Bogner, i ona je već dugo radila na tim pitanjima. I prije političke karijere na nivou ministra je bila dugo i stručni savjetnik i tako dalje. A sada što se tiče predsjedanja. Rekao sam već da je to jedno jako, jako važno, upravo možda čak prelomno razdoblje u kojem je Austrija preuzela predsjedanje. S jedne strane je za nas, pogotovo iz poljoprivrednog odbora, vrlo bitno što se donosi odluka o višegodišnjem financijskom okviru koje će se u ovom predsjedanju morati odlučiti i tome što će biti sa poljoprivredom zajedničkom u tome. Zatim uslijedit će Brexit. Dakle, pod tim smo to je de facto sad neposredno pred sam Brexit se nalazimo i uz sve ostale probleme koji se događaju i uvjete otežane za svijet i Evropsku uniju, imamo dakle i naše specifične probleme s našim poslom, dakle, poljoprivredom, našom djela pod sektorom. Ukupno, kao što dobro znamo, ukupno gledano možemo reći da se nalazimo svi zajedno u situaciji koja je nada sve napeta i prepuna izazovima. A sada želim još jedan pozdraviti sve naše goste i predstavnike komisije. Vidim da nas je za jedan ponedjeljak i to zadnji tjedan pred ljetnu stanku jednetni raspust parlamenta zapravo na jako velike auditori pa ćemo moći završiti ovaj naš sastanak sa jednom zbilja živahnom i dobro posjećenom raspravom. A sada, gospođo ministrice, vi imate riječ. Hvala vam lijepo. Štovani gospodine Sekirski, predsjedniče odbora, štovani zamjenici predsjednika odbora, štovani koordinatori, štovani zastupnici Europskog parlamenta, dame i gospodo. Želim vam zaista srdačno zahvaliti na poziv koji ste nam uputili da vam se pridružimo na sastanku odbora za poljoprivredu i e, ruralni razvoj. Mnogi od vas znate našu austrijsku ministricu za održivi razvoj i turizam, Elizabeth Köstinger, jako dobro, jer ona je napokon bila članica vašeg Agri odbora gotovo devet godine. Ona me molila da vam prenesem najsrdačnije pozdrave. Uspod da vam kažem da je naša ministrica jučer ujutro rodila zdravog sina, zove se Lorenz Johannes, drugim riječima Lovro Ivan, a obitelj se jako dobro osjeća, svi su sjajno, hvala Bogu. I ja sam inače sama majka troje djece, tako da apsolutno dijelim radost i razumijem tu radost kolegice Köstinger. I zbog tog zaista radosnog događaja je mene dopala čast da vam ovdje danas u ime kolegice Köstinger iznesem prioritete austrijskog predsjedanja na, u sektoru poljoprivrede i ruralnog razvoja e, tijekom naših šest mjeseci predsjedanja. Međutim, prvo bih željela zahvaliti bugarskom ministru Rumenu Procencanovu. On je sa svojim timom pod prvim predsjedanjem Bugarske u proteklih šest mjeseci odradio odličan posao. Austrija je od 955. članica Europske unije. Otkako smo pristupili, mi smo postali još svjesni toga koliko je važnost, velika važnost Europske unije i koliko je od središnje važnosti u sve globaliziranijem svijetu. Upravo se na primjeru poljoprivrede može ova dodana vrijednost uske europske suradnje E, vidjeti koliko je bitna zajednička odvijanje politika e, Istodobno je i ruralni razvoj zajedničke poljoprivredne politike onaj nosivi stup i jamac za nužnu fleksibilnost i supsidijarnost u svim zemljama članicama. Na kraju moramo reći da je ono što nas sve obilježava zapravo kontinuirani napori da nađemo jedan održivu ravnotežu između svih tih aspekata koje sam navela. Težište našeg predsjedanja vijeću na području poljoprivrede i ruralnog razvoja bit će na daljnjem razvoju zajedničke poljoprivredne politike nakon 2020. kao i na jačanju opskrbnog lanca živežnim namirnicama i hranom, kao i svim akterima koji u tome sudjeluju. Mi ćemo isto tako se baviti vrlo bitnim dosjejima i tematskim težištima u sljedećim šest mjeseci, kao što su primjerice strategija za bioekonomiju, kao i opskrba Europske unije biljnim e, bjelančevima. Osim toga ćemo promatrati stanje na poljoprivrednim tržištima kao i međunarodne trgovinske odnose i pregovore. U okviru e, tretiranja i e, u okviru rada na našim zakonodavnim prijedlozima o ZPP-u nakon 2020. mi ćemo naravno e, paziti na sve naše nadređene prioritete u koje spada i višegodišnji financijski okvir za razdoblje od 2021. do 2027. Za ZPP znamo da su reformski procesi nešto što nije nimalo nepoznato. To je jedno političko područje koje je od samog početka, kako je 60. godina uvedena, bila stalno se morala usklađivati sa novim izazovima. ZPP je ujedno jedna vrlo duboko strateška politika i dalje se ubreja u središnje zadaće Europske unije. To je politika koja je posebno obilježena zajedničkim propisima. ZPP jamči opskrbu europskog stanovništva kvalitativno visoko vrijednim i sigurnom hranom i živežnim namirnicama po cijenama koje se mogu e, platiti. I osim toga, ona kroz to naravno rad, jamči da će se poljoprivrednim djelatnostima baviti svi diljem čitave Europske unije, posebno recimo u onim izoliranim, planinskim, teškim ili zapostavljenim područjima, kao i područjima na krajnjim rubovima Europske unije, koje što inače ne bi bilo uopće moguće da nema ZPP-a. Osim toga se uzimamo u obzir recimo da pritom sve klimatske promjene, kako se one odražavaju na naše poljoprivrednike, Također se brinemo za zadržavanje i očuvanje visoke razine održivosti visokih standarda, kao i visokih standarda kod zaštite životinja. svom poslu možemo se, tako se bavimo i vitalnošću ruralnog područja kao i njezinim potencijalom zapošljavanja. Htjela bi evo Europskom parlamentu i ovom odboru, posebno našem izvjestitelju Herbertu Dorfmanu, zahvaliti na velikim naporima koji su proteklih mjeseci poduzeli kako bi ZPP dalje razvili i simplificirali jer mi ćemo upravo u sljedećih mjeseci u tom smislu nastaviti zajednički rad, jer mislimo da nam je simplifikacija mnogih stvari u našem području jako, jako važna. U, to mogu reći da su i zaključci koje je velika većina zemalja članica usvojila, dakle 23 zemlje članice od, tijekom bugarskog predsjedanja su vrlo jasno pokazale koliko je bitno voditi dalje ZPP kao zajedničku politiku. Važnost ZPP-a ide međutim i, nadilazi samu poljoprivredu. Zapravo, Evropska, zapravo je to danas važno za ukupno sve politike Evropske unije kao i na život u ukupnosti. Nadalje, pitanje šuma, osim same poljoprivrede i gospodarenja šumama, kao i sa svim onim važnim, zato povezanim područjima, su isto tako važni stupovi na kojima će se temeljiti, temeljiti naš interes i naš rad e, u glede ruralnih područja tijekom šest mjeseci predsjedanja. Osim toga, možemo reći da je za održanje vitalnosti to na se bitno da održimo vitalnost ruralnih područja. Godine 2016. je 14,5 milijuna ljudi iz bilo zaposleno u Europskoj uniji upravo u ovom područjima poljoprivrede, gospodaranja šumama i prehrambenoj industriji. A to odgovara otprilike onome što je 6,5% ukupnog stanovništva. A tome treba isto tako predodati da je jako važno da više ljudi e, zapravo motiviramo da ostanu u poljoprivredi i da dođu u poljoprivredu i da se tu počnu tražiti svoju egzistenciju. Stoga je održanje seoskih obiteljskih gospodarstava, a time i osiguranje zapravo generacijske smjene u poljoprivredi i upravljanju šumama i vrlo, vrlo važno. Te važne e, teme ćemo mi dakle sve više više, s više pozornosti promatrati u okviru i baviti se njima u okviru diskusije o budućnosti ZPP-a. Pitanje je tome ko će naslijediti seoska dobra i kako će se olakšati ulazak u profesionalni život mladim poljoprivrednicima su vrlo važni aspekti za pozitivan razvoj ruralnih prostora u Europi kao i za razvoj daljnjih modela obiteljskih gospodarstava. Pritom moramo jako paziti da zadržimo ono što nas je do sad uvijek karakteriziralo, to je proizvodnja kvalitativno visoko hrane i namirnica. A to se pokazuje naravno i u regionalno i biološko proizvedenim, ekološko proizvedenim proizvodima. Naše drugo težište će ležati na jačanju cijele, e, cijelog lanca opskrbe hranom. I to nam je posebno važna pozicija, tu nam je važna položaj naših poljoprivrednika i proizvođača u ruralnim područjima. Svake godine, naime, vidimo da imamo sve manje aktivnih poljoprivrednika. E, često se čini da je poljoprivredno zapravo zanimanje i sam pogon nešto što više nije uopće smisleno. Često su proizvođači pod različitim pritiscima. Zbog toga je i nacrt one direktive koje je komisija e, donijela o nepoštenim poslovnim praksama nešto što jako dobro pokazuje europsku dimenziju tog problema i nešto što se ne smije više niti umanjivati, niti ignorirati, niti negirati najmanje. Uredba, omnibus uredba koja je usvojena 2017. i koja je od početka ove godine na snazi, primjenjuje se, već sadrži jač, dakle, elemente koji trebaju jačati poziciju poljoprivrednika. Primjerice se u zajedničkim tržišnim organizacijama stanovite preferencije i privilegije predviđaju samo za organizacije proizvođača na svim sektorima. To se ponosno posebno odnosi na optimizaciju troškova proizvodnje kao i nastavljanje na tržište lakše i po povoljnim cijenama svih njihovih proizvodima. I zbog toga mi je vrlo važno da se ovdje zahvalim na suradnji sa vašim odborom za poljoprivredu, tijekom zahvaljujući kojem smo i došli do tog dobrog zakonodavnog akta. Time nam je bilo moguće u kratkom vremenu mnoge srodne dosjeje zatvoriti, a tu se posebno zahvaljujem izvjestiteljima Albertu Desu i Paulu Du Castro. Potporu koju je dao i Michel Dantan kao poznavatelj jako dobro zajedničkog tržišnog poretka, isto tako bio veliki i puno hvala. E, mi znamo da se pritisak tijekom čitavog lanca za opskrbu živežnim hranom prenosi i da se na kraju završava u najjačem izdanju na onom najslabijoj karici, a to je u pravilu samo poljoprivredno dobro koje proizvodi tu hranu. Stoga se ovdje e, gradimo i nadamo se da ćemo nastaviti konstruktivnu suradnju sa vašim odborom Agrijem kako bi to bilo upravo dobro za poziciju naših poljoprivrednika. Ali ovdje da vam kažem još nešto koji su daljnji dosije i teme kojima ćemo se mi baviti tijekom našeg predsjedanja. Posebno fokusirati želimo se na temu bioekonomije kao što rekao smo. Jedna jedinstvena strategija unutar cijela Europske unije o bioekonomiji E, bila jedan bitan doprinos da naše društvo bude održivije. Prerada te strategije je također vrlo važna za sektore poljoprivrede i gospodarenje šumama. Naime, bioekonomija nudi ogroman potencijal kad su u pitanju sigurnost prehrane za jedno sve veće globalno stanovništvo, ali tu isto tako imamo enormnu važnost kod sladavanja svih ekoloških izazova s kojima se moramo nositi. Osim toga, bioekonomija može dati vrlo važan doprinos jednoj e, sustavu proizvodnje koji je orijentiran prema kružnom gospodarstvu i održivosti. Nadalje, još jedna vrlo važna tema će za nas pod austrijskim predsjedanjem biti i sljedeće. U okviru visoko rangirane konferencije u studenom u Beču, Europska komisija će predstaviti nacrt svog izvješća o bjelančevinama. A to je, dakle, taš je još jedna važna naša težište će biti za naše predsjedanje. U pred tom konferencijom su već zapravo jedna anketa među dionicima i čitav niz bilateralnih sustreva, susreta kao i rasprave koje su vođene o tome pokazale koliko su bitni pitanje e, bjelančevine i proizvodnje bjelančevine iz biljaka i oko tome koliko tome treba više raspravljati u Europi. Zbog toga će na ovoj konferenciji spomenutoj studenom u Beču biti između 200 i 250 pozvanih stručnjaka i stručnjakinja iz različitih područja razvoja, znanosti, poljoprivredne proizvodnje i tako dalje, kao i predstavnici nacionalnih i regionalnih uprava. Oni će u okviru konferencije raspravljati o aktualnim mogućnostima proizvodnje bjelančevina iz biljaka, biljnih bjelančevina i razmatrati to može ići dalje. Do kraja 2018. bi se uz za obzir rezultata te konferencije trebao dovršiti izvješće komisije o bjelančevinom. Konferenciju će zajedno voditi, moderirati i zapravo oni su e, E, se brinuti Elizabeth Köstinger i povjerenik Phil Hogan. Što se ostalih tema i dosjea tiče kojima ćemo se baviti, e, bitno je reći da ćemo se baviti o ljekovima za životinje kao i hrane za životinje obogaćene na koje dodani ljekovi koje zapravo, o kojima je recimo tijekom bugarskog predsjedanja već jedna privremena suglasnost postignuta. Ali pregovori o tom paketu su počeli još u rujnu 2014. Mi se, da mi se nadamo da ćemo pod austrijskim predsjedanjem taj veliki dosje i formalno moći zaključiti. Drugi dio paketa odnosi se na reviziju pravnih propisa o različitim lijekovima kojima su dodan, različitim hranama za stoku i životinje kojima su dodane lijekovi. Naime, nova uredba bi trebala potaknuti smanjenje korištenja različitih antimigrobika i antibiotika i na taj način smanjiti rezistenciju na antibiotike u Europskoj uniji i pridonijeti zdravlju i dobrobiti životinja. Izvjestiteljica Klara Aguilera je već od strane Europskog parlamenta tu jako dobar posao odradila. Mi ćemo nadalje tijekom našeg predsjedanja vijećem e, omogućiti i učiniti sve što možemo da se doista i ostvare ciljevi buduće europske e, poljoprivredne politike i omogućiti da svi naši poljoprivrednici kao i potrošači kao i ukupno društvo i o tome svemu budu informirani i imaju izravnu korist iz toga. Rasprave o našim e, legislativnim prijedlozima će se stoga voditi na svim razinama, svim informacijama vijeća i pritom će se e, uvijek ćemo biti u stalnoj i otvorenoj razmini s Europskim parlamentom. I tijekom sljedećih šest mjeseci ćemo mi biti ona snaga koja će zapravo poticati da se i odradi agenda Europske unije. Stoga želimo i nastaviti našu silno konstruktivnu suradnju sa Europskim parlamentom. I Europski parlament je ovdje zapravo simbolizira pravo suodlučivanja oko pola milijarde europskih građana o pravo suodlučivanja o europskoj politici. Sa našom saveznom ministricom Elizabeth Köstinger imate jednog sjajnu sugovornicu koja je potpuno svjesna koliko je bitna i koliko je važna ta središnja uloga Europskog parlamenta. Tijekom šest mjeseci idućih ćemo pod našim geslom Europa koja štiti, nadam se u suradnji aktivno je s vama i moći ostvariti ovaj najveći dio naših ovdje navedenih ciljeva. Štovani predsjedniče odbora, štovane dame i gospodo zastupnici, još jedan puta vam hvala što ste mi dali priliku da vam dajem ovdje i jedan makar evo grubi pregled prioriteta austrijskog predsjedanja vijećem na području poljoprivrede i ruralnog razvoja i hvala vam na vašoj pozornosti. E, sada vam zahvaljujem unaprijed na vašim pitanjima koje ću ja po najbolje savjesti i znanju zamjenjujući ovdje Elizabeth Köstinger pokušati vam na njih odgovoriti. Hvala vam lijepo za... Hvala lijepa vama ministrice. Hvala na ovom e, jako kompletnom izlaganju. Jednom smo e, već e, se sastali sa ministricom Kestinger i ona nam je tada sve ovo izložila, sve ovo što ste sada detaljnije predstavili. Zahvaljujem i e, ja na tome što ste e, zahvalili bugarskom predsjedništvu koje je zaista bilo jako dobro. E, pozdravljam ovdje gospodina Frederika Wilhelman. On je predsjedao odborom za poljoprivredu prije izvjestan broj godina, a bio je naravno i član našeg odbora. Puno vam hvala što ste danas ovdje među nama. Jako smo dobro surađivali s vama. Dakle, dobrodošli. S nama je i gospođa Kadenbach koja je vrlo aktivna u našem odboru kao i u odboru e, e, Envi. Ona dolazi iz Austrije, baš kao i gospodin Vajc. Pitanja e, vezana za Austriju nama su poznata i već smo o tim temama govorili. Što se slogana tiče, Europa koja štiti, Mislim da je u današnje vrijeme jako važno upravo zaštiti poljoprivrednike. Za početak ću dakle dati riječ e, koordinatorima, a nakon toga drugim zastupnicima imate po dvije minute. E, dvije minute za koordinatore i jedna minuta za zastupnika. Gospodine Des, izvolite. Hvala gospodine predsjedavatelju, hvala vam lijepo gospođo ministrice. Hvala vam što ovdje zastupate gospođu Kestinger. Također čestitam i gospođi Kestinger te njenoj obitelji povodom evo, rođenja e, sina. Ja sam pomno slušao ovome što ste danas izložili. Rekli ste da poljoprivrednici da za u poljoprivredi je zapošljeno 14,5 milijuna ljudi, da po poljoprivreda e, otvara 40 milijuna radnih mjesta u Europi, da pridonosi očuvanju e, kulturnih krajolika, da opskrbljuje svakodnevno ljude i stanovništvo prehrambenim namirnicama, da je potrebna dati podršku poljoprivrednim, e, poljoprivrednicima i tu dobro poznajemo zapravo e, kako to funkcionira u Austriji i drago nam je što Austrija koristi upravo drugi stup kako bi e, dala podršku i pomoć poljoprivrednim manjima koje se nalaze u goždarskim područjima. Vi ste također ovdje govorili i o strategiji za biljne proteine. Jako mi je žao što se ovdje, što zapravo zabr, zbog zabrane korištenja pesticida, onda pa se ne mogu saditi određene biljke na velike količini hektara koje imamo u Europi. Govorili ste također o veterinarsko-medicinskim proizvodima. U Njemačkoj od 2012 do 2015. godine smanjila se količina na 80, 800 tona, dok je korištenje lijekova u, e, za ljude upravo suprotno porasla. U svakom slučaju e, radujem se suradnju s vama i želim Austrijskom predsjedništvu sve najbolje u narednih šest mjeseci. Hvala. Hvala vam ministrice što ste došli ovamo i što ćete odgovarati e, u ime Elizabeth Köstinger e, e, i, ja joj čestitam i dobrodošli, želim dobrodošlicu Lorenzu Johanu koji je brakle novi europski državljanin. Imamo dvije minute i stoga ću se vrlo brzo osvrnuti na ono o čemu ste vi govorili. Najprije veza koju ste napravili s višegodišnjim financijskim okvirom. E, znate e, da e, su odluke komisije u prijedlogu vrlo stroge 12% manje za poljoprivrednike i 27% manje za ruralni razvoj vi koji sada predsjedate Europskom unijom, hoćete li vi u okviru tog proračuna pokušati vratiti dio proračuna za poljoprivredu. Govorite o Europi koja štiti, hoćete li govoriti dakle, i o namirnicama i o zaštiti e, vi govorite o proračunu kao da je nešto što je gotovo. Ja ne mislim da je to gotovo i u potpunosti odlučeno. Recite nam što o tome mislite. A što se tiče višegodišnjeg financijskog okvira, govorili ste o planu e, za proteine. E, treba e, imati ne samo namjeru, već i sredstva. Sada su predlažu samo 2% u tim sredstvima. Što vi možete reći u tom smislu? A što se tiče vremenskih rokova, vi ste već organizirali radnu skupinu i prema tome počeli raditi na tome, ali kako ćete u sljedećih e, šest mjeseci moći to sve napraviti kako bi stvar e, se završila do kraja ovog e, parlamentarnog saziva. A isto tako što nam možete reći o reformi zajedničke poljoprivredne politike. Hvala. Gospodin Kužmijuk, izvolite. Hvala lijepa. Dopustite mi da i ja zahvalim ministrici na izlaganju koje je bilo vrlo iscrpno. Izložili ste sve prioritete austrijskog predsjedništva. Ja govorim u ime kluba zastupnika ECR. I sve što ste rekli e, treba podržati, naročito što se tiče e, sigurnosti e, prehrambenih namirnica, zaštita eh, obitelji koje se bave poljoprivredom, važnost poljoprivredno-prehrambenog lanca. Sve su to bitne teme. Baš kao i prethodni govornik, ja vam eh, želim nešto reći u vezi određenih stvari, a to je naime E, kako sve ovo realizirati kada Europska komisija predlaže i tekako velike rezove u smislu sredstava koji bi se izdvajali za poljoprivredu? Već od 2004. godine počelo se rezati u drugom stupu, a starije države članice već imaju instrumente od drugog stupa nekoliko desetljeća, dok e, države e, koje su članice od 10 ili 15 godina imaju tek taj drugi stup. Prema tome nije isto ovisno o tome iz koje e, te države. Mnogi vaši prijedlozi koji ste upravo izložili vrlo su dobri, ali kako će se oni moći ostvariti kada ima puno manje proračunskih sredstava koje će biti na raspolaganju? Želite li da se napravi sporazum za razdoblje 2021. do 2027. morat će se do sljedećeg proljeća naći neki rezultat. Hvala sada, gospođa Miller ima riječ, izvolite. Gospođu Bogner strauss Dobar dan, drago nam je da ste danas ovdje s nama i da raspravljate s nama o poljoprivrednoj politici i s moje strane čestitke gospođi e, Kestinger. Dakle, surađivali smo s njome ovdje u parlamentu, radili smo na zajednim idejama, ali evo, s moje strane tri velika pitanja. Pitanja koja su vrlo važna, a tiču se i višegodišnjeg financijskog okvira. Gospođa Kestinger rekla je da želi očuvati proračun za poljoprivredu. Gospodin Kurz kaže da Austrija nije spremna platiti više. To je proturječno i stoga molim i vas da tijekom austrijskog predsjedavanja ovdje u okviru e, vijeća napredujete jer ono što je nama potrebno jest e, e, snažan proračun kako bismo mogli provoditi zajedničku poljoprivrednu politiku. Ono što je nama, meni važno kada je riječ o prijedlozima za ZPP jest sljedeće dakle koliko mm, se trudite da tu zastupate stajališta vijeća, imamo prijedlog komisije, parlament ima vrlo ambiciozan plan da u ožujku već imamo prvo čitanje, to znači i da vi u vijeću morate puno toga još odraditi, da to sve to treba dosta ubrzati kako bismo brzo došli i do rezultata. Govorili ste o strategiji za bioekonomiju, to mogu samo pozdraviti jer znam kolika je vaša važna e, politika šumarstva, koliko se e, prihoda tu može generirati i za poljoprivrednike. Ali u okviru ZPP-a meni je zapravo svako pojednostavljenje, pojednostavljenje i komisija to želi, ali ovo što sam sada čula od vijeća e, zapravo više budi određenu dozu skepse da će tu doći nešto što se neće moći provesti u zemljama članicama. I tu je pred vama velik posao, date svoj doprinos e, da riješite ono što je e, od velike važnosti za e, ljude u Europi, a to je transport životinja. Hvala. Gracias, presidente. ministra. Hvala, hvala predsjedniče, hvala ministri. Dopustite mi da vam postavim nekoliko pitanja. Za početak govorili ste o važnosti obiteljskih gospodarstava. Već četiri godine sam u ovom parlamentu i govorili smo o tome kako treba dati potporu malim i srednjim poduzećima u poljoprivredi. To su dakle obiteljska gospodarstva. Kako vi ocjenjujete probleme? Jer mi smatramo da je temeljni problem taj što cijene ne omogućavaju da se pokriju troškovi proizvodnje. Prema tome, temeljno je da se reguliraju tržišta. Što vi o tome mislite i želite li se time baviti za vrijeme vašeg predsjedanja? Drugo, što se tiče e, ekološke proizvodnje, zanima me koje konkretne mjere predviđate kako bi ekološka proizvodnja bila nešto što ne predstavlja još jednu bitku koju moraju voditi poljoprivrednici. E, treće, što mislite o strateškim planovima kojima, o kojima se govori na vijeću? I za kraj, e, vi ste također ministrica za ženska pitanja i za mladež. Niste govorili o prijedlozima vezanim za poljoprivrednice, da se njihova prava priznaju kao nekom ko radi takvu djelatnost. Što je sa ženama dakle, koji rade u okviru obiteljskih gospodarstava? Možete li nam dati vaše mišljenje o tome? E, nadalje, zanima me vaše mišljenje o pregovorima koje Europska unija sada vodi po pitanju međunarodnih trgovinskih sporazuma i kako se oni održavaju na europsku poljoprivredu. Gospodin Hojzling. Gospođo ministrice, poručite, odnosno prenesite gospođu Kastinger najbolje želje iz naše strane. Mi očekujemo da ćemo ovdje dobiti puno više od politike zatvaranja gospodina Kuca, a kada je riječ o ovoj temi, o poljoprivredi, možda možete prenijeti i tu poruku svom šefu da ovu temu treba pa, pa promatrati nešto prominentnije. Bojim se da ovdje postoje i određene proturječnosti politici vaše vlade. Gospodin Kurz kaže nećemo platiti više. Gospođa Kestinger je rekla naravno da želimo očuvati proračun kakav jest, no kako ćete to uspjeti, kako ćete pomiriti ta dva stajališta na kraju dana? A drugo pitanje što kažete o konkretnim prijedlozima komisije koji su trenutačno na ledu primjerice e, smanjenje izravnih plaćanja što mislite o tome? Spomenuli ste ekoekonomiju. Eko, e, eko, Dakle, kako ćemo poticati ekološku proizvodnju Europskoj uniji, a nadalje Austrija je također pionir poljoprivrede bez genetski modificiranih organizama. Pa kako stojite, koja je vaša pozicija kad je riječ o novim genetskim postupcima? Što mislite o tome? Kakav ćete stav zauzeti? Spomenuli ste također strategiju o biljnim proteinima. Mislim da je to vrlo važno važno, 2020. godine sam izradio prvo izvješće na tu temu, sad napokon nešto događa, želim ukazati i na sljedeće biljni pa proteini, to nije samo proizvodnja soje. Veliki potencijal u Europi, dakle po pa, pa Europi ima velike potencijale da sama proizvodi biljne proteine, ali ne samo iz soje, nego i uzgojem drugih e, biljaka. I e, na kraju, za razliku od moje kolegice iz e, kluba ALDE, mi ne želimo da se reforma ZPP-a provede ovdje u samo na brzinu u šest mjeseci i da se sada pred europske izbore odlučuje o nečemu o čemu treba odlučivati i europsko stanovništvo. Hvala vam lijepa. Zastupnik Egnje ima riječ. Ne znam, oprostite, ako e, zvučim čudno, imam problema sa zubom, nisam ga uspio posljednjih par dana riješiti. Kada sam čuo da gospođa Kestinger ne dolazi na ovaj sastanak, mislio sam ma, možda se boji sresti se sa mnom, ali sad kad sam čuo razlog, to je lijep razlog i čestitam je na to bebi koju je dobila. Mislim da u ovome što smo čuli da imate realan pristup Brexitu. Što se tiče same poljoprivrede, govorili ste o bjelančevinama i govorili ste o pristupu komisije. Ako zaista želite povećati proizvodnju bilančevina u Europi, morate se uhvatiti u koštac. Čujem neke, čudne zvukove, molim. E, zaista ovo je jako problematično, dajte mi malo dodatnog vremena. Dakle, morat ćete se uhvatiti u koštac s korištenjem novim načinima uzgoja biljaka i kada e, povećate proizvodnju bjelančevina, povećat ćete i e, dušikove okside koje će biti nuspojava toga, dakle više stakleničkih plinova. A što se šumarstva tiče, mnogi već znaju što ću ja reći. To nije u nadležnosti Europske unije, već država članica, a ministri poljoprivrede bilo koje države ne bi o tome trebali govoriti. I na kraju jako mi je bilo drako kao što ste govorili o klimatskim promjenama konačno možda ljudi počinju shvaćati da poljoprivrednici ne mogu promijeniti e, vremenske prilike u svijetu. Ja sam bio izvjestitelj na tu temu i e, drago mi je da čujem o tome malo zdravog razuma. Hvala gospodinu Luazo, ima riječ. Hvala, hvala ministrici na ovom izlaganju. Reformirati zajedničku poljoprivrednu politiku pod vašim predsjedanjem bit će vrlo složeno jer će trebati naći rješenje u prvom čitanju. Slijede ključni šest mjeseci za reformu ZPP-a. Što Austrija vidi kako to treba reformirati? E, članovi odbora za okoliš sve više imaju utjecaje u ovom parlamentu, Vaša država već dugo se bavi pitanjem vezanim za okoliš. I ne trebamo li se dakle bojati za vrijeme austrijskog predsjedanja da previše ekologije uđe u ZPP. Drugo, što se tiče trgovine, naš kontinent treba postati svjetski dionik, a istovremeno među prioritetima žele se boriti protiv nelojalne konkurencije i dobre europske politike. I zato vas želim pitati kako biti dosljedni i kako naći ravnotežu između tih politika i e, ugovora vezanih za slobodnu trgovinu. I e, zatim e, zanima me kako namjeravate rješavati pitanja održivog razvoja. Hvala. Sada gospodin Dorfman ima riječ na jednu minutu. Hvala gospodine predsjedavatelju, cijenjena gospođo ministrice. Ja sam iz Južnog Tirola, tako reći iz susjedstva Republike Austrije i pomno promatram poljoprivrednu politiku u Austriji. Austrija je od samog početka, od prvih dana u Europskoj uniji, vrlo uzorno provodila poljoprivrednu politiku Europsku uniju. Ima vrlo jak drugi stup, jak ruralni razvoj. Koncentrirali ste se na obiteljska poljoprivredna gospodarstva, te isto tako i na multifunkcionalnost. No kada sada pogledamo ove prijedloge koji su pred nama, onda ako se to, s time ne želimo nastaviti, te dalje. To značilo da moramo sveukupni proračun Europske unije povećati na 1,1% BDP-a. A s druge strane, Republika Austrija bi osim toga morala i dati veći doprinos u drugi stup. Kako vi zapravo gledate na ove razlike između prvog i drugog stupa s obzirom na postojeće interese. Hvala. Hvala lijepa. I, ja eh, se pridružujem čestitkama za gospođu eh, Kestinger povodom rođenja djeteta. I to je jako dobro jer Europskoj uniji treba više djece budući da naše stanovništvo stari. Želim vam postaviti sljedeće pitanje. Hoće li države članice moći naći zajedničko rješenje o zajedničkoj poljoprivrednoj politici i što je s pregovorima s parlamentom? E, ne znam, iako je to prioritet vaše politike, hoće li se to uspjeti napraviti do prosinca? Što se tiče zajedničkih stajališta, zanima me vaše stajalište vezano za strateški plan Europske komisije koju ista predstavlja kao ključan element reforme zajedničke poljoprivredne politike. Htjela bih vam nešto još izložiti. Možda vi ne dijelite moje mišljenje, međutim mi smatramo da Brexit otvara prazninu koja će moći biti štetna za ZPP ako ne nove izvore financiranja. Trebamo e, snažnu e, poljoprivrednu politiku, a e, treba zato imati odgovarajući proračun. Neke države ne žele ili ne mogu izdvajati više. Zanima me s kojim novcem mislite da treba izdvajati za poljoprivredu. Hvala lijepa. A sadašnja govornica je upravo izvjestiteljica za strateška pitanja vezana za poljoprivredu. Gospodin Jar sad ima riječ. Hvala gospodine predsjedavatelju. Lijepe pozdrave Elizabet iz Saske. Želimo joj sve najbolje i nadam se da ćemo uskoro moći ovdje pozdraviti. Naravno, Austrija nosi veliku odgovornost da je tijekom predsjedavanja. Ovo je posljednje cjelokupno predsjedavanje prije samih europskih izbora. I ovdje imamo um, vaše prijedloge, tri pitanja s moje strane. Brexit, koju ulogu će imati Brexit, kakve će to posljedice imati na, um, za ZPP često se podcjenjuju učinci Brexita. A što, kako to vidite? Hoćete biti, uspjeti uspjeti dovršiti samo planiranje vezano za zaštitu bilja i nadalje, političari na području poljoprivrede uvijek svoje da su vrlo razumni, ali što vi kažete, hoćemo li uspjeti dobiti dovoljno novca i na kraju reforma ZPP-a. Molim vas, borite se za to da ako ulazimo u e, reformu ZPP-a i ako nam je cilj smanjiti birokraciju, da u svim tim prijedlozima ne zaboravimo na poljoprivrednike, jer bojim se da ćemo e, puno govoriti o odnosima među zemljama, članicama, ali ne odviše o poljoprivrednicima. Draga e, ministrice, što se tiče lijekova za životinje, za vrijeme trijaloga koji će se održati sutra, glasat ćemo o tome kako bi taj tekst mogao biti odobren e, na, e, e, na plenarnoj sjednici u listopadu. Za vrijeme vaših predsjedanja bit će važno da se brani proračun za poljoprivredu. Treba spriječiti rezdove u proračunu za poljoprivrednu politiku, a naročito za ruralni razvoj. Predvidjeti kofinanciranje država članica nije dobra politika Europski parlament će se jasno izjasniti protiv toga. To su baš ukazali i već i drugi kolege. Što se tiče lojalne konkurencije, to je također važna tema. E, treba dakle da se direktiva usvoji i e, moramo imati zakone o tome kako e, imamo poljoprivredni prehrameni lanac. Gospodin Castro, hvala lijepo. E, ja e, isto tako želim čestitati našoj bivšoj kolegici e, Elizabeth Kessinger i hvala Julijani Bogna Strauss. Ali hvala Austriji upravo zato što je među prioritete predsjedništva stavila nelojalnu konkurenciju. Treba dakle među prioritete staviti i to da se za vrijeme austrijskog predsjedanja postigne politički dogovor, dakle do prosinca, što je i tekako vezano za rad koji će trebati načiniti predsjedništvo sa vijećem, dakle Austrijskog predsjedničkim vijećem. Nadam se da ćemo dobiti mandat za pregovore do listopada. Poznajete naš program. Sutra ćemo predstaviti izvješće na ovom odboru a do rujna dobit ćemo mišljenja odbora Envi Imko, a na ovom odboru ćemo u listopadu glasati kako bismo bili spremni imati mandat za pregovore do druge plenarne sjednice u listopadu. Ja sam već vidio konvergencije koje imamo sa austrijskim predsjedništvom. One su jako velike. Želim vam e, sve najbolje i nadam se da ćemo ovaj važni rezultat ostvariti pod austrijskim predsjedništvom. Gospodin Vajc ima riječ. Hvala gospodine predsjedavatelju, gospođo ministrice. Samo nekoliko puta imamo pregovore sa Mercosurom i slobodni trgovinski sporazum i tu postoji uvijek prijetnja da e, interesi za dobit zapravo prevagnu e, nad slobodom. To konkretno je riječ o desecima tisuća mogovićeg e, mesa. Kako ćete, kako ćete zaštititi poljoprivrednike u Europi od dumpinga cijena i e, jeftinog, e, jeftinog mesa. Jesam li vas dobro razumio da vi smatrate da je cilj e, ulaganja novca poreznika jeste da se da podrška, podrška poljoprivrednicima i građanima, a ne sudjelovanje u dumping cijenama na tržištu. I nadalje, renacionalizacija ili novi modeli, kako se to ovdje zove, pogotovo jednoj maloj zemlji kao što je to Austrija, ako svaka zemlja u našem okruženju ima druge kriterije za davanje poticaja, ako poljoprivrednici pod drugačijim kriterijima mogu dobiti pomoć, ne mislite li da tu može doći do velikih distorzija na tržištu? Jer ipak ovdje svi djelujemo na istom tržištu. I e, potom klimatske promjene. Jeste li vi mišljenja da poljoprivreda ne treba samo, odnosno da poljoprivreda nema važnu ulogu ne samo u uzrokovanju, nego i u rješavanju problema klimatskih promjena. Hvala. hvala. Hvala e, ministrice na vašem izlaganju i ja čestitam e, gospođi Kestinger koja je postala mama. Ja sam nova zastupnica u ovom parlamentu, zamjenjujem jean paul Donanoa koji je bio izvjestitelj za plan za bjelančevine. Hvala ono što ste ovu temu stavili kao prioritete jer e, važno je treba predočiti e, stvari vezane za ovu temu u konkretno. Do sada e, se jako malo o tome govorilo i mi moramo jako smanjiti našu ovisnost o soji iz Južne Amerike. I ne možemo se samo zadovoljiti različitim konferencijama i konzultacijama. Ipak jako mi je drago da ste vi e, predvidjeli da se tematska konferencija održi na to temu u Beću u e, studenom. Međutim, to nije dovoljno danas je potrebno nešto konkretno na ovu temu. Za sada ne vidimo da se negdje mm, e, vidi strategija. Vidimo samo negativne stvari. E, na primjer, nedostatak vezanih e, potpora za sljedeći VFO. Ali to bi bilo zaista izuzetno važno za ove kulture koje nisu jako rentabilne, naročito u ovom času. Europski parlament stavlja ovo visoko na popis prioriteta. Nadam se da ćemo zajedno učinkovito e, razgovarati kako bi svi izvori proteina e, bili dobro iskorišteni. Gospođa Kadenbach. S moje strane čestitke ministrici i e, nadam se, dakle, ovdje i gospođa Kessinger promijenila svoje stajalište s jedne strane, e, dakle ona pokazuje da može biti majka, a s druge strane ovdje biti i u menadžmentu. Što, što se tiče ovoga, gospodin Deze koji je govorio i rekao da je ona dosta, ima svoje kritično stajalište kad je riječ o glifosatima. Moje pitanje za vas. Dobro, moje pitanje se odnosi na ova dva područja o kojima gotovo niste rekli ništa. E, naime, politika zaštite klime te posljedica Brexita na e, zajedničku poljoprivrednu politiku te utjecaj Brexita na e, proračun Europske unije. Jedna kolegica je ovdje već govorila o ovoj kvadraturi kruga, a ako pogledam zapravo što gospođa Kestinger s jedne strane traži za ZPP i drugi stup, a s druge strane što kolege i kolegice iz drugih je zemalja članica traže, odnosno podrazumijevaju pod raspoloživim sredstvima i e, sredstvima bez ikakvih daljnjih rezova, onda se bojim da će kvadratura kruga na kraju biti ta da, e, da zemlje u kojima je e, na političkoj razine zapravo je riječ upravo o um, harmonizaciji na europskoj razini da ćemo upravo tu uspjeti to i postići. A sada riječ ima gospođa Hojbuš. Hvala, hvala gospođo ministrice. Vratit ću se ženom na pitanje tržišta. Vi ste u svom izlaganju govorili o promatranju agrarnih tržišta. Potom ste govorili o tome da poljoprivrednici i proizvođači u lancu poljoprivredne proizvodnje trebaju biti ojačani. Kako ih želite osnažiti? S jedne strane govorite o promatranju, a s druge strane ne uspostavljaju nikakvog okvira. Onda zapravo to znači da to neće pridonijeti ničemu, nego da ćemo imati samo već ugovore. Jeste li spremni ovdje dati jasne smjernice za tržište ili ćemo ostati samo pri promatranju i onda ćemo imati zapravo ono što smo imali proteklih godina kada je riječ o e, krizi mlijeka i mliječnih proizvoda. Gospođo Šraj, hvala lijepa. Mi u Nizozemskoj E, također želimo čestitati gospođi Kestinge. E, dakle, dobila je sina, možete li nam e, ponovno reći kako joj se zove sin, tako da možemo svi po... Aha, Lorenz Johannes. A, nisam još, nisam bila čula, jako lijepo ime. Tako ćemo moći poslati čestitku. Međutim, imam nekoliko pitanja. Prije svega, apsolutno se slažem s gospodinom Dorfmanom, a i gospodin Peter Jar spomenuje novac. Što je dakle s novcem za prvi i drugi stup? Što je s jednakim pristupom za sve u Europskoj uniji? To je važno. A što se tiče sporazuma za E, klimatske promjene, to je također važno e, imati jednaki pristup za sve. Što se tiče bjelančevina, treba još nešto reći. Naime, e, nizozemski krumpir mogao bi jako biti dobar za vašu strategiju. Ministrice, pozdravljam e, vas i vaše suradnike i prije svega želim čestitati kolegici e, Kestinger e, na svim njenim uspjesima, ali i na rođenju sina. Moram reći, a i sami ste čuli ovdje od drugih kolega, velika su očekivanja od austrijskog predsjedanja, a posebno u ovom sektoru poljoprivrede. Vrijeme je očigledno naš najveći neprijatelj jer se bližimo kraju mandata i zato je najava Eh, austrijskog predsjedanja da će s europskim parlamentom i ovim odborom tijesno surađivati izuzetno pozitivna jer ste prepoznali upravo prioritete koji su i u okviru ovog odbora više puta eh, istaknuti eh, kao najvažniji prioriteti od reforme zajedničke poljoprivredne politike E, do suzbijanja nepoštene trgovačke prakse, ali i strategije za bioekonomiju i za proteine koje nam mogu ustvari pripomoći da se riješimo svojih slabosti i poentiramo na našim prednostima, da e, usmjerimo E, naš potencijal u održivo gospodarenje i pripomognemo otvaranju novih radnih mjesta u poljoprivredi. Željela bih e, istaknuti posebno i staviti vam na srce da brinete o generacijskoj e, obnovi i da kroz reformu zajedničke poljoprivredne politike posebno ulažete u mlade poljoprivrednike jer o njima ovisi i budućnost poljoprivrede i opstanak sela. Hvala lijepo. Uh, thank um, uh, Gospodin Flanagan. E, hvala. Veliki broj ljudi koji ovdje dođe, naših gostiju i posjetitelja, e, kaže kako žele zaštititi obiteljska gospodarstva. Govorili smo o zaštiti takvih gospodarstva u brdskim e, predjelima. Naravno, teško da bi se mogli ne složiti s time. Ali ako pogledajte e, prijedloge nove za e, nove e, zajedničke poljoprivredne politike i njezine reforme, vidite da komisija u to ne vjeruje. Jer bi zato trebalo novac prebaciti iz ogromnih farmi iz konglomerata na stvarne poljoprivrednike, na mala obiteljska gospodarstva. I zato me zanima e, što Austrija namjerava e, reći vezano za to da se maksimalno treba dakle napraviti plafon, dakle maksimalna plaćanja u okviru prvog stupa. I e, to bi bilo zaista problematično jer bi jedan poljoprivrednik dakle imao nešto što njegovi susjedi ne bi imali. Kako vi i bilo ko u ovoj dvorani e, možete učiniti nešto kako bi se moglo zaista imati poljoprivredne aktivnosti u planinskim predjelima, jer prema sadašnjem sustavu to nije moguće. Možete li nam jednostavno reći kako ta, izaći iz takvog začaranog kruda. Zastupnik Kalinovski ima riječ. Hvala lijepa. I, i ja e, želim čestitati gospođi Kestinger. Koristim ovu priliku kako bih privukao pozornost svih na problem o kojem se puno govori u posljednje vrijeme, a to je konkurentnost poljoprivrednika na unutarnjem tržištu. Komisija predlaže smanjenje plaćanja u okviru prvog stupa. Govorimo o proizvodnji i izravnim potporama. Neki smatraju da je to dobro jer će to utjecati na konkurenciju. Osobno se pitam ne idemo li upravo protiv tržišnog natjecanja kad u nekim zemljama će biti 400 eura po hektaru izravnih plaćanja, dok će u drugima to iznositi 200. I to je upravo nešto što ide protiv tržišnog natjecanja. Instrument izravnih potpora se dokazao i pokazao i ne smijemo u to dirati u današnje vrijeme. Predsjednik doda da, je to predstavlja 13%, 13 plus 2. Ovim smo završili s popisom govornika koji su se bili prijavili za riječ, pa dajem riječ ministrici da odgovori na ova pitanja. Sasvim sigurno na neka pitanja ćete moći odgovoriti napismeno i e, dodatno to je mogućnost koju često prakticiramo, pa možete i vi tako. Izvolite, imate desetak minuta ministrice. Hvala vam puno. Kao prvo hvala vam na svim ovim lijepim riječima i riječima čestitke. Sve ću naravno prenijeti radu kolegice Kestinger i njezinoj obitelji. Kao što ste rekli, gospodine predsjedavatelju, pokušat ću sažeto odgovoriti na, sva postavljena pitanja i unaprijed se ispričavam ako vam se neću osobno obratiti. Mislim da zato nemamo vremena. Ali, evo, započet ću sa zajedničkom poljoprivrednom politikom. Tema na koju su se mnogi od vas osvrnuli. Naime, paket reformi je nešto čime ćemo se baviti tijekom austrijskog predsjedavanja. Radujemo se suradnji s Europskim parlamentom, poneprije sa izvjestiteljima, gospođi Harance Kasija, gospođa Müller i gospođa vjeru. Također radujemo se i suradnje na svim razinama, na odborima, na vijeću za poljoprivredu, te nadamo se da ćemo brzo napredovati u našim raspravama. Imali smo već dvije, dva radna sastanka na temu ZPP nakon 2020. godine. Tijekom ovog mjeseca imat ćemo još šest sastanaka radne skupina vijeća, isto toliko koji i u rujnu. Dakle, vidite, e, radimo sve kako bismo brzo napredovali s ovom temom. Isto tako će se ovom temom baviti i na svim vijećima i na posebnom odboru za poljoprivredu. Time, dakle, sazvan je maksimalni broj sastanaka na ovu temu. Što se tiče strateškog plana i uredbe za razliku od ovog e, periode, predviđeno je da oba stupa su programirana u jednom planu. To je jedan potpuno novi pristup i e, zasigurno jedan velik izazov za sve nas. Što se tiče subsidijarnosti i pojednostavljivanja zajedničke poljoprivredne politike, e, tu smo već imali prijedlog zakonodavnog prijedloga za KZPP za razdoblje nakon 2020. godine. S uredbom Omnibus već postignut određeni potencijal pojednostavljenja. Tu, smo je to je bio prvi pokušaj pojednostavljenja za ZPP, to ima vrlo, važnu ulogu ta uredba i poslučila je određeni uspjeh. Na temelju subsidijarnosti zemlje članice trebale bi dobiti veće e, ovlasti u provedbi ZPP. A p-a. što se tiče subsidijarnosti i pojednostavljenja, naravno, ako vi rekli ste, tu su dva vrlo važna e, cilja kada je riječ o oblikovanju zajedničke poljoprivredne politike u budućnosti. S jedne strane, provedba pa ovog novog modela na europskoj razini. Na europskoj razini potrebno je imati zajedničke ciljeve, područje intervencije na osnovna načela, dok na razini zemalja članica e, treba definirati detaljnije propise. Nadalje, važno je zadržati zajednički karakter ovog područja politike. Sveobuhvatna e, rasprava o subsidijarnosti i poljoprivredi imali imamo 16. srpnja, dakle dakle naredni tjedan na Vijeću za poljoprivredu gdje će se također razbratrati i o prijedlozima, e, trima prijedlozima Europske komisije. U raspravama tijekom austrijskog predsjedavanja mi ćemo se baviti tim temama na svim razinama, njima ćemo se detaljno baviti te pokušati e, pronaći, postići najbolje rezultate i za poljoprivrednike i za upravu. E, što se tiče Kepinga, tu um, zemlje članice imaju, dakle što se tiče gornjih granica, tu zemlje članice imaju vrlo različite uh, pristupe na temelju različitih postojećih struktura koje su tradicionalno i povijesno nastale, a pritom uzimajući u obzir i različita uh, okruženja. O prijedlozima se raspravlja u vijeću i pomno, tome, to razmatramo. U fokusu razmatranja budućeg ZPP-a moraju biti pone prije poljoprivrednici i poljoprivred, uh, obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Mnogo pitanja postavljeno je i u odnosu na višegodišnji financijski okvir i ZPP. E Pregovori su o tome su dakle, usko povezani i u konačnici će šefovi država i vlada odlučiti o tome. Dakle, ne želim sada govoriti već unaprijed o tome, ali tijekom austrijskog predsjedavanja mi naš cilj je da dosije o višegodišnjem financijskom okviru dovršimo što je prije moguće, da napredujemo koliko je to moguće. Ono što je jasno jeste da dodatna vrijednost ZPP-a za europsko društvo i vitalnost krajolika mora biti mora također naći svoj odraz i u samom financijskom okruženju. Dakle, ovo se moj kolega Gernot Blümel e, i predsjedava vijećem za opće pitanja i te prije svakog sastanka i nakon sastanka vijeća on će se sada susresti sa predstavnicama Europskog parlamenta pa prije kada je na dnevnom redu više godišnji financijski okvir predsjednik Tajani također će imati mogućnost da se na razini Europskog vijeća obrati šefovima država i vlada kao što je to inače u uobičajeno. Što se tiče vremenskog okvira, mi ćemo poštivati smjernice vijeća, te naravno sve razmotri što je prije moguće, te to imati na umu pri provedbi našeg programa i naših programskih ciljeva, a predsjedništvo će se intenzivno baviti, e, odnosno odlučiti što je potrebno kako bi se polučili rezultati. E, cilj je da se pravovremeno surađuje s Europskim parlamentom kao kako bi se omogućio, eh, omogućila smjena postojećih programa njihova zamjena s budućim programima bez dodatnih poteškoća. Tema e, koja je nekoliko puta danas spomenuta jest transport e, stoke životinja. Samo da je zdravlje i proizdanje životinja vrlo važna tema, a to je, to je pod velike važnosti kada govorimo o transportu stoke životinja. To je tema kojom ćemo se baviti tijekom našeg predsjedavanja. U tom kontekstu imamo e, u planu E, dakle, vrlo važan doprinos je planirani e, izvješće Europskog parlamenta, a ono što je započeto tijekom bugarskog predsjedanja nastavit ćemo tijekom austrijskog predsjedavanja. Tu je riječ po najprije o E, e, manjenju e, broja transporta u zemlje odredišta s visokim temperaturama. Što se tiče strategije bioekonomije 2012. godine, ta strategija je već predstavljena, 2017. je provedena revizija, a do kraja 2018. godine potrebe cilj je imati revidiranu strategiju bioekonomije. Cilj je da se optimalno koriste ono što je utemeljeno na znanstvenim činjenicama te time e, postići optimalan gospodarski rast. 22. listopada Europska komisija zajedno sa Saveznim ministarstvom za održivi razvoj i turizam organizira u Briselu konferenciju na tu temu i na toj konferenciji bit će predstavljena i nova strategija za bioekonomiju. E, to austrijsko predsjedništvo će se naravno zugledno tome baviti i tom temom. Što se tiče trgovinskih sporazuma, to je vrlo važna tema, vrlo važna tema s našim partnerskim zemljama, zemlje tamo gdje postoje jake interese Europske unije, te naravno te je predstavlja velik potencijal i za gospodarstvo, za otvaranje novih radnih mjesta i za rast u Europskoj uniji. Stoga sporazumi moraju biti uravnoteženi, te također mora biti zajamčena sveobuhvatna koherencija. Dakle, to se mora uzeti u obzir interes na svim razinama, te interes svih e, sektora, pa tako i poljoprivrednog koliko su osjetljivi određeni poljoprivredni sektor Europe i to pokazuju i analize utjecaja e, trgovinskih sporazuma na agrarni sektor i tu se pokušava naravno postići e, maksimalna zaštita europskih standarda u pregovorima sa trećim zemljama. To primjerice obuhvaća i duge rokove za ukidanje ukidanje carinskih tarifa ili posebne zaštitne mjere koje su obje strane smatraju prikladnima. Što se tiče nepoštene trgovačke e, prakse, tu E, je vječe, sastanak vijeća bio 16. travnja 2018. E, e, nakon toga uslijedio je cijeli niz sastanaka radnih skupina. Austrija će raditi na zaključenju ovog dosija tijekom austrijskog predsjedavanja te time ćemo pridonijeti daljem razvoju ove teme. Kao što znate, na kraju sve ovo pogađa onaj najslabiju kariku u lancu, a to su poljoprivredna gospodarstva. Ono od čega se trebamo potruditi jest da e, taj čimbenik straha koji se ovdje javlja, da taj čimbenik ublažimo, smanjimo te da se e, poljoprivrednicima, e, da poljoprivrednici imaju mogućnost uz očuvanje svoje anonimnosti da upute pritužbe nadležnim tijelima. Što se tiče Brexita, pregovori sa Ujedinjenom kraljevnom napreduju sporo. E, to mislim da se to hm, bilo jasno i moglo se čuti i danas na vijestima. E, ovdje se nalazimo pred velikim izazovima i Europsko vijeće u svom zaključku, e, svojim zaključcima od 28. lipnja 2018. godine još jednom naglasio i rekao da o vrlo važnim pitanjima nisu polučeni nikakvi uspjesi. Vijeće redovno izvječava o napredcima te se u u okviru raznih inicijativa priprema na sve moguće scenarije. Jedan vrlo važna, ali teška tema pregovora jeste pitanje e, Irske, Sjeverne Irske. Mi smo vrlo solidarni kada je riječ o Sjevernoj Irskoj i podržavamo komisiju u njenim naporima da se ovdje pronađe održivo rješenje. Što se tiče Merkusura, da, tu mm, zapravo nemamo nekakav veliki e, pomak, nemamo nikakav dil na političkoj razini. Sljedeći krug pregovora, dakle pregovori su uvijek u tijeku, odnosno počinju sutra i traju do kraja tjedna. Komisija i komisija u vijeću redovno izvješćuje o napretku, a ovdje e, naravno o komisija je upoznata sa interesima um, e, Vijeća Europske unije kada je riječ poneprije o poljoprivredi. Um, trenutačno je sada na redu da zemlje Merkosura se izjasne o onome što je za Europsku uniju važno. Što kada je riječ o zaštiti e, klime i klimatskim promjenama i to ste spomenuli u svojim pitanjima, da Poljoprivreda će također dati svoj doprinos e, za smanjenje emisije stakleničkih plinova. Niti jedan drugi sektor nije toliko snažno pogođen klimatskim promjenama i to na svim razinama kao poljoprivredni sektor. E, zbog poplava, suša i drugih klimatskih uvjetovanih e, nepogoda dolazi do nastaju velike štete i tu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 je ugrožena i ona osnovna funkcija poljoprivrednog sektora u Europi, a to je opskrba prehrambenim proizvodima. Kada je riječ o stanju na agronom tržištu, da, ono što je važno jeste preživljavanje e, poljoprivrednika i održivost opskrbe stoka. Mi dajemo, pritemo veliku važnost na agrarnom e, tržištu i razmatramo i perspektive za budućnost. Održiv rast tržišta je ono što je važan preduvjet za e, budući razvoj zajedničke poljoprivredne politike i e, mi tu redavno pozivamo e, i stručnjake da na sastancima vijeća ministre i ministrice informiraju o aktualnim razvojima. Gospođo ministrice, Želim vam zahvaliti što ste danas bili u parlamentu. Hvala vam na vašoj prezentaciji i na odgovorima i na ovoj raspravi. A sada mislim da možemo završiti sa ovim dijelom našeg dnevnog reda. E, evo, već smo čuli jako puno čestitke gospođe Köstinger, kojima se ja pridružujem. A osim toga, Želimo sve najbolje Austriji tijekom predsjedanja i u ostvarenju svih ovih navedenih prioriteta, pogotovo poticanju e, ruralnih područja, zatim kružnog gospodarstva, naravno i upravljanja šumama, pojednostavljenju i jačanju pozicije poljoprivrednika, posebno mladih. Mislim da su to sve najvažnije zapravo teme za sektor poljoprivrede i za budućnost i postoji čitav niz inicijativa s naše strane koje smo mi već tu krenuli. Ja se jako dobro sjećam onog vremena kad je gospodin Fischler bio naš povjerenik za poljoprivredu i svega ono što smo onda već krenuli. Hvala vam dakle. Ja bih željela vama zahvaliti i kao i svim e, zastupnicima koji su danas sudjelovali u ovoj raspravi koja je, kako mi se čini, bila nada sve plodonosna i pokazala mi vrlo jasno gdje su težišta, gdje su prioriteti i gdje su najvažniji interesi ovog odbora. Mislim da je ova današnja rasprava bila dobra osnova za buduću, prije svega uspješnu suradnju između odbora za poljoprivredu Europskog parlamenta i austrijskog eh, predsjedanja vijećem. Mislim da je jedna stalna razmjena vrlo, vrlo bitna među nama, jer to će nas dovesti u ravnopravnu situaciju da možemo bolje surađivati. A kao što smo već rekli, mi kao dok budemo imali predsjedanje, sebe smatramo u svakom slučaju honest brokerima. Dakle, mi smatramo da ćemo biti prvenstveno otvoreni, iskreni, posrednici i koji olakšavaju kontakte i ostvarenje inicijative. U tom smislu veselimo se budućoj suradnji. Da, ovo je stvarno bila jedan vrlo, vrlo koristan sastanak i mi dobro smo shvatili da ste vi veliki prijatelji poljoprivrede i ruralnog područja i ne samo vi osobno, nego generalno da Austrija pazi na to i to se zapravo osjetilo i u razgovoru sa vašim kancelarom, austrijskim kancelarom Sebastianom Kurcem. I mislim da bez obzira što smo svjesni da su pred nama i teški trenuci posebno u vezi osvajanja VFO-a, mislim da ćemo to zajednički puno lakše odraditi. Evo, želim vam uspješno predsjedanje vijećem, gospođo ministrica, a prije toga još, mislim sad, in between će biti i godišnji odmor, pa da se dobro odmorite za sve. only half minute Evo jednu najkraću moguću pauzu samo da ispratimo ministricu. Państwa... Dakle, dame i gospodo, Dame i gospodo, Sljedeća točka dnevnog reda je razmjena gledišta s izvršnim ravnateljem Europske agencije za sigurnost hrane EFSE, gospodinom Bernhardom Urlom. e dakle imamo tu čast i taj užitak da ga pozdravimo među nama. A gospodin Uru će nam održati jednu prezentaciju o sigurnosti hrane, o tome što radi Evropska agencija na tome i da će nam zapravo uvod u to. Postoje ipak jedan čitav niz problema i stoga je dobro da se ovdje sastajemo i raspravljamo o temama koje su izravno vezane za e, djelokrug rada vaše agencije. Ovo će biti jedna otvorena rasprava, otvoreni dijalog kojem se mi radujemo i mislim da će biti nešto pitanja kasnije na vas. Gospodine izvršni direktoru, izvolite, imate riječ. Thank you very much, Mr. Hvala lijepo, predsjedavajući. I dobar dan, dragi časni zastupnici s moje strane. Evo, sad ćemo ponovno nastaviti na engleskom, ali na austrijskom engleskom. Nismo promijenili nacionalnost, međutim ja ću pokušati govoriti na engleskom, a ne na austrijskom njemačkom, nego na austrijskom engleskom sada. Hvala vam na pozivu. Ovo je sad razmjena već drugi put se održava s, eh, između EFSE i odbora Agri i vrlo je korisna za našu agenciju EFSE, a to će se vidjeti kasnije u raspravi o pitanjima. Vidite, upravo je Upravo je to sučelje između znanosti i mm, donošenja političkih odluka, kreiranja politike vrlo bitno jer mi smo ti znanstveni savjetnici za vas koji donosite političke odluke, a vi ste ti koji kreirate politiku i tu mora doći do jedne zapravo e, suradnje i razmjene. Jer kad pogledamo recimo opće pitanje, pitanje sigurnosti hrane, brige naših e, građana, to nije nimalo racionalno. Oni se brinu zbog ostataka različitih rezidua štetnih elemenata u našoj hrani. Oni se brinu da ne bi zbog loše hrane izgubili plodnost, jer vidimo da je plodnost se smanjila proteklih godina i ljudske vrste. Boje se recimo da će izumrijeti pčele prve, ali generalno insekti, jer vidite kad vodite, vozite, vi vidite da imate sve manje insekata na svojim E, staklima na vozilima jer jednostavno ima manje insekata. Dakle, manje su stvari racionalne prirode nego totalno emocionalni subjektivni koji brinu naše građane. A ono što mi kao EFSA radimo je da damo jedan znanstveno-tehnički odgovor na te emocionalne zabrinutosti naših građana. Mi govorimo o zapravo vrijednostima ljudskima prema kojima ih mi možemo se usmjeravati. Mi govorimo da je recimo nešto ne, najvjerojatnije nije toksično i tako dalje. I zatim im pokušavamo obrazložiti zašto. Jer mi sagledavamo koje su njihove brige i onda pokušavamo našim znanstvenim savjetom tu pomoć. Ono što građani traže sada je primjerice da nema nikakvih rezidua u hrani, niti na, da se, i te da se proizvodi bez ikakvog sudjelovanja kemija kemijskih elemenata ili spojeva. A mi kažemo da recimo do 5 mg po kilogramu hrane može biti e, rezidua različitih koje su nešto odljive zatim po ljudski organizam. Međutim, to oni ne prihvaćaju. Očito tu postoji jedan jaz između njihove percepcije i onog što mi govorimo. Ali, dakle, to je u pitanju, imamo i više razina, jer ove rasprave se vode više u političkoj areni na drugoj razini nego na onoj razini znanstvena na kojoj mi djelujemo. Na znanstvenoj razini mogu reći da EFSA podupire rad e, odbora Agrina u različitim aspektima. Neću ulaziti u detalje, samo da vam navedem nekolike stvari. Mi, mi, mama želimo ujedno i zahvaliti na vašoj potpori nama. Mi kad govorimo recimo o zdravlju biljak, sile ili ili kad govorimo o recimo nadzoru novih e, nametnika na biljkama i tako dalje. Tu recimo EFSA može jako puno učiniti da vam pruži konkretnu podršku i podatke. A kad je u pitanju dobrobit životinja i tu isto tako EFSA igra vrlo važnu ulogu. Nemojte zaboraviti samo na afričku kugu svinja ili recimo različite bolesti koje su se pojavile preko istočne rute i napale različite male, male prežvakače u Europi, primjerice i sad taj strah ljudi, ali i različita neinformiranost može dovesti i do proširenja tih zaraza. Tu smo mi jako bitni, ali isto mi smo i pomažemo kod očuvanja standarda za životinsku dobrobit. To ste čuli u prezentaciji austrijske ministrice. Recimo, mi samo upravo nedavno smo dobili mandat od Europskog parlamenta da se damo svoj input i svoj doprinos u vezi dobrobiti zečeva. I tu smo isto zahvalni parlamentu na našoj suradnji. A zatim mi jako puno surađujemo i glede rezistencije na antimikrobike, antibiotike među njima. I ne smijemo zaboraviti još jednu važnu temu u Europskom parlamentu, a to je dobrobit zdravlje pčela. Mi apsolutno podržavamo vaš rad na stvaranju jednog poslovnog partnerstva e, u korist pčela u sve evropskog i mislim da zajedno s dionicima možemo puno postići, a već smo postigli velike napretke, prikupili puno više podataka kako bi dobili bolji uvid u to što se događa i kako ćemo bolje zaštititi i osigurati preživljavanje košnica. Međutim, evo, gledajući vaš posao, moram vam reći da se i mi suočavamo sa jako puno izazova. Recimo, imamo izazov resursa. I da vam kažem vrlo jasno, EFSA je teško podfinancirana. Mm, znam da ovdje dolaze mnogi koji se žale da su jednostavno potfinancirani, ali s tim imamo stvarno problema. Zatim, pitanje složenih tema kad recimo kumulativnu izloženost različitim kemijskim agentima ili toksičnim stvarima. I za takve stvari istraživanje toga treba imati vremena, ali i resursa više. Zatim mi trebamo isto tako istražiti šta radi kompletna prehrambena industrija sa svojim inovacijama. Sjetimo se samo nanotehnologije ili sintetičke biologije. I zatim, onaj veliki izazov kako ćemo biti otvoreniji prema građanima, kako ćemo biti transparentniji i bolje doći do njih. Zatim, financiranje e, istraživanja, kako ćemo osigurati da sigurnost hrane bude jedan od prioriteta u budućem programu obzora. I dakle, gledajući iz tog pozicija, onda prijedlog kojeg je komisija dala da se ažurira ovaj opći e, zakon, opća uredba o prehrani, to je jako pozitivno za EFSO. Jer mislimo da će taj novi zakon donijeti više jasnoće, više transparentnosti i više angažmana izravnog zemalja članica. Naravno, donijet će i nove zadaće za EFSO, ali nadajmo se onda i nova financijska sredstva, nove resurse. Međutim, to neće naravno riješiti onu kroničnu pod financiranost našeg znanstvenog rada. Mi se nadamo da ćemo dobiti nova sredstva za nove zadaće, ali neće to riješiti probleme koje sad već imamo u našem znanstveno-istraživačkom radu, jer jednostavno nema dovoljno novaca za to. To je s ove strane znanstvene rasprave koja je bitna i znanstvenih izvora koje mi pružamo. A s druge strane, na političkoj areni mi moramo naravno pratiti kompletni regulatorni E, okviri, sve što se događa, zatim povjerljivost podataka ili kako ćemo koristiti naše recimo volontere koji surađuju kod nas ili recimo kako ćemo ići i kako ćemo se ponositi na ovom recimo pristupu u dva stupnja, u dvije faze e, pesticidima u Europi, šta ćemo ukidati i kada u kojoj fazi i s čime zamjenjivati a zatim EFSU financira proračun Evropske unije sa 100%, što mislimo da je vrlo pozitivno jer mi ne primamo nikakve novce od industrije i proizvođača. Međutim, to je samo 80 milijuna eura godišnje, to jednostavno nije dovoljno da financira sav onaj posao koji mi obavljamo recimo i za vas, sve i za europsko upravljanje rizicima na našem području, kratko i jasno. Zatim, pitanje je recimo nedostatka rasprava o rizicima i koristima. Mi nemamo dovoljno analiza i procjene učinaka, mi, pogotovo kad trebamo kasnije procijeniti rizike. A vidite, kad se isto tako znanost upotrebljava, da ne kažemo zlorabi, za različite političke argumente i političke rasprave. Ako je nekom EFSIN argument znanstveni ide u prilog, on će ju koristiti, a ako je znanstveni e, dakle osnova ili da kažem argumentacija EFSA nekom se protivi njegovim političkim argumentima, onda se jednostavno ignorira što isto nije u redu. Zatim, mi se trudimo jako da izgradimo povjerenje u civilnom sektoru prema nama. Međutim, mislimo da bi upravljanje rizicima ovdje trebalo učiniti svoje. U pitanju je proračun, regulatorni okvir, zatim napokon ovaj mogućnost da se ta pitanja koja se postavljaju EFSI na pravi način kanalizira i na pravi način u okvire. Jer znate, kad se znanost e, sastane sa politikom, kad se znanost sreće i suočava s vrijednostima, to je ono mjesto, to je ono mjesto gdje EFSA djeluje, gdje se ona formira i gdje ona ostavlja trag. I mislim da je naša uloga upravo važna da dajemo naš input e, političarima, ali komuniciranje znanstveno činjenica neće nikad moći zamijeniti političku raspravu koja mora nakon toga uslijediti. mislim da je najbolji primjer zato je upravo glifosat i njegova zabrana ili ne i vaša politička rasprava. I zbog toga sam i tako sretan što sam ovdje danas kod vas jer je najvažnije za sve to skupa voditi jedan otvoreni stalni dijalog. I to je najbolji način da zajedničkim snagama osiguramo hranu za naše građane. Jer dame i gospodo, mislim da naš sustav e, osiguranja hrane služi kao model za mnoge zemlje globalno. Možemo biti ponosni na model kojeg ste vi i vijeće 2002. stvorili. On je bitno pridonio globalnom uspjehu globalne industrije hrane, poljoprivredne prehrambene industrije. I mislim da trebamo ta dva sustava i dalje vezivati. Hvala vam, a ja sam sad sretan što mogu vaša, čekam na vaša pitanja. Hvala lijepo. Hvala vam. A sada Prelazimo na pitanja, nemamo puno vremena, pod pritiskom smo, pa vas mogu dati samo po minutu. Gospođa Milan. A jedna minuta je zapravo vrlo malo, ali hvala vam što ste ponovno s nama. Nažalost, e, u onom odboru za testiranje nisam mogla sudjelovati kad su došli k vama u posjeti na te testiranje da to vide ali jasno ste nam rekli da EFSI treba više novaca. Mi iz liberalnih demokrata uvijek iza tog stojimo i to podržavamo jer mi znamo da vi odrađujete sjajan posao. Međutim, postaje se pitanje kako možemo našem općem zakonu o hrani još popraviti ovu situaciju s analizom rizika. Možda imate nekih prijedloga, znamo transparentnost je važno, povjerenje je važno. I ali ovdje moramo doista otvoreno komunicirati, vrlo otvoreno, a to nije uvijek jas, lako. I možda bih voljela da, voljela bih dakle da nam kažete još nešto više o ovim studijama o certificiranju i potvrđivanju koje je EFSA provela i zatim nešto više o pitanju, pitanju vjerodostojnosti. Kod e, sredstava za zaštitu bilje ste već rekli da imate jednostavno premalo osoblja pa i ne možete sve te stvari odraditi na zadovoljstvo svih jer vam jednostavno nedostaje kapaciteta ljudskih. E, gospodin Rolf, hvala vam. Hvala vam na vašem posjetu i s moje strane. Imam konkretne stvari me zanimaju. Vi ste govorili s jedne strane politika, s druge strane znanost. Mi znamo da znanost nije baš uvijek potpuno neutralna, pogotovo u vremenima kada se treba dobro razmisliti o tome da li se uopće mogu naći neovisni znanstvenici. Pa mislim da to je jedan od vaših ključnih problema. Recite to otvoreno. Zapravo više nema potpuno neovisnih znanstvenika koji će potpuno neutralno stvari procjenjivati. A mi znamo to najbolje nakon ove rasprave o glifosatu. I zato treba temeljito pregledati i provjeriti što će se tu konkretno ispitivati. Pa i ova priča sa neonikotinoidima je pokazala da naša istraga prije 10 ili 15 godina uopće nije i ta naša analiza nisu pred očima uopće imale ove probleme koji su danas doveli do te zabrane. I zato se pitam zašto se ne zabrani još više neonikotinoida i sličnih spojeva. Zatim, još jedna tema, kako je možete dopustiti da se nešto stavlja, ono opće stavljanje na E, tržište u nužnim slučajevima. Dakle, s jedne strane branite puštanje u promet nekih sredstava, a onda s druge strane predviđate one krizne ili nužne situacije kad se to ipak može staviti na tržište. Dakle, mislim da je to potpuno nelogično i da to nije nikako u redu. Hvala i vama. Hvala vam što ste nam došli. Ja sam uvijek pomalo umoran kad se počne pričati o sukobu interesa između znanstvenika. S jedne strane to su jako općenite fraze, ali činjenica je da smo im imali dobar sustav koliko se može napraviti. Drugo je, mi smo imali puno alternativa, drugim recima inovativne metode za smanjivanje rizika kod zaštite bilja. Neke od tih alternativa su biološke Međutim, ja čujem s terena da nisu uvijek e, znanstvenici ti koji imaju dovoljno znanja i mogućnosti da procjenite te inovativne nova sredstva. li to istina? Možemo li tu nešto učiniti? da to popravimo, jer ja znam da postoje jako puno ljudi koji znaju puno o mikrobima, antimikrobima i biološkim procesima, ali kako je to s vašim znanstvenicima? I treće pitanje, e, više o ovoj pouzdanosti i povjerljivosti. Možemo li nešto više reći o primjerima dobre prakse i možemo li nešto više reći o sustavu koji imamo, koji funkcionira i koji možda nije ni tako loš? Ähm, Dobar dan, gospodine Ulm. Vidio sam po vašem javljanju da ste poneke stvari iz odbora za, dakle, za različite nametnike puno toga naučili i ponijeli sa sobom. Dakle, ono pitanje koje se tu uvijek iznova ponavlja je koliko je neovisna znanost na koju se EFSA poziva. A tu se onda dolazim i do B od tjedna koju EFSA angažira i tu onda sjede predstavnici EFSA sa nekim predstavnicima Saveza pčelara i ne i nevladinih organizacija, ali sjede i svi oni, da kažemo, predstavnici sile zla, kao što su veliki koncerni poput Monsanta i slično, Bajera i ostalo. I sad umjesto da se bavimo time kako ćemo ovu katastrofu, recimo umiranje insekata i pčela ili ostale katastrofe ovdje e, predstaviti, onda se jednostavno imamo glavnu lobisticu u EKBI koja je nekad bila ministrica u francuskoj vladi, ali koja je prešla u industriju i za velike novce postala glavna lobistica. I onda ona vodi glavnu riječ. I sad me zanima ko zapravo financira i organizira takav vaš tjedan, bio tjedan, u kojem umjesto da vi vodite glavnu riječ i neovisni na koncu to rade ovi iz industrije i lobisti. Evo, gospođa Hojbuš, hvala lijepo. Ja sam doista iznenađena što ove brige našeg građanstva vi sagledavate kao isključivo emocionalne, tako i prikazujete neracionalne i da se ljudi jednostavno povode za svojim emocijama i zbog toga se boje. Znači, ali sad imam glifosat u urinu, mi je nađen, pa onda mogu ili ne moram biti ustrašena. Mislim da uopće ovakva argumentacija i te, to što govorite jednostavno se ne, ne, ne spada u ovo. Mislim da to sve skupa zvuči upravo drsko. Pogotovo s obzirom na to da ni znanstvena scena tu nije došla do jednog mišljenja i nije suglasna. Imamo različita znanstvena mišljenja pred sobom i to ne samo o glifosatu, posebno o glifosatu, ali i o mnogim drugim područjima. I ne možemo tu reći znanost kaže, nego imamo različite ekspertize, različite analize, različite aspekte i mišljenja i znanosti. I sad sve to skupa s jedne strane zamagliti, a s druge strane govoriti da ovo što ljude muči i zbog čega se boje, da je to isključivo nelogično, iracionalno i emocionalno, to mislim da je ne, nije prikladno i ne može se jednostavno dozvoliti. Zbog toga mislim da bi trebali na malo drugačiji način se obhoditi jedni prema drugima i drugčije tome pristupati i govoriti. Inače, drago mi je da vi kao EFSA ne morate ne ovisite o novcima od industrije, međutim, pitanje je kako ćete doista doći do neovisnih znanstvenika, ništa ne koristi što vi ne uzimate novce iz industrije, nego to ne smiju ni, znanstvenici. Zastupnik Hvala, drago mi je s nama, da je s nama e, izvršni direktor EFSE. Hvala mu na ovim okvirima koje ste izložili. E, vi kažete da EFSA ima obvezu da da znanstvene odgovore na zabrinutost građana po tome da da građani žele jesti zdravstveno ispravnu hranu. S time se slažem, ali odgovornost je politička jer nedostaje sredstava, ekonomske sredstva, ali isto tako i za e, investirati u istraživanja i obuku jer e, e, ta saznanja vrlo brzo napreduje. Nadamo se da ćemo imati jedan različit pristup zahvaljujući transparentnosti Međutim, odgovornost e, izgleda je isključivo političke prirode. S glifosatom e, to je dobar primjer kako se javljaju sumnje o neovisnost e, same EFSE. Kako biste raspršili te sumnje i kako u budućnosti, bez obzira na to kakvi će biti politički okviri vi djelujete. Možete li mi odgovoriti na pitanje zašto vi e, koji e, izražavate takva stajališta, e, zašto se ne biste više pozivali na načelo predostrošnosti, naročito kad nemate toliko sredstava. Tako da ne kažete da je nešto izvjesno kada izvjesnosti nema iz onih razloga koje ste naveli. Gospođa Aguilar. Hvala lijepa. Dobrodošli. Dobrodošli gospodine Url na sastanak ovog odbora. I ja sam članica odbora e, za pesticide. Tamo smo vodili istovrsne rasprave. A pitanje e, borbi koji se vode između znanosti i politike i javnog mjenja. Ne znam mogu li se stvari e, poboljšati. E, sustav koji EFSA ima jest dobar sustav, on funkcionira. Slažem se da bi možda trebalo više proračunskih sredstava gdje političari mogu e, nešto e, učiniti. Dakle, mogli bi pridonijeti tomu. I dio javnog mjenja odbacuje određene stavove. Ponekada su manipulirani. Važno je međutim povećati transparentnost. Sustav koji imamo dobar je sustav. Treba ga jednostavno poboljšati kako bi se borilo e, protiv okljevanja i nepovjerenja u društvu. Hvala lijepa. I, ja bih htjela dati, rekla par riječi o ovome što ste vi rekli. Kažete da EFSA daje znanstvene odgovore na emotivne brige građana. Pa to je gotovo e, nešto što je e, napad i građani dobro znaju da znanstvenici nemaju neutralna stajališta. Ustanovili smo da postoji puno skandala i bilo je skandala gotovo cijelo vrijeme. Da vi e, se zalažete za načelo predostrožnosti i da ste zaista neutralni, ne bi bilo svih ovih skandala oko hrane i ne bi bilo potrebno da se neke hrane povuku s tržišta kao što ne bi toliko insekata umiralo. Zanima me kako vi e, primjenjujete ovo načelo prostrožnosti. Hvala. Gospođa Heren Garcia. Hvala lijepa. Ja vjerujem u znanost i u znanstvenike. To moram reći odmah, na početku. Hvala vam na ovome što ste rekli u vašem izlaganju. Želim vam postaviti sljedeće pitanje. Odbor za pesticide i način davanja dozvola za korištenje pesticida. Mislim da što se tiče postupka odobravanja pesticida, države članice nedovoljno međusobno priznaju ono što je priznala druga država. Što vi o tome mislite? Ne bi li se trebao revidirati sustav izdavanja dozvola na europskoj razini? Hvala. Hvala. E, za početak ste počeli govoriti tako što ste govorili o insektima na vjetrobranskom staklu. Međutim, radi se o vjetrobranima koji nisu aerodinamični. Danas e, se vjetrobrani e, stakla radi na drugačiji način, pa insekti sada jednostavno skliznu s njih. E, neki zastupnici stalno govore o pesticidima. Posljednjih godina nije bilo problema sa zdravstvenom ispravnosti hrane izravno vezanom za pesticide. Ono što e, se do sada dogodilo da je oko 30 ljudi u Njemačkoj umrlo e, zbog toga što su jeli ekološku soju a isto tako neki su imali problema s kunjetinom, mislići da je to pesticid. Ja mislim da ljudi jednostavno lažu samima sebi e, kada bi mislili da je bilo koja struka nešto gdje e, nema nečeg lošeg. I e, tako vrijedi i za znanstvenice. Ljudi su uzimali lijekove koje su smatrali ispravnima. Nekada se davno govorilo da su duhan i nikotin sasvim zdravstveno ispravni. Ali tako što se nekada govorilo. Prema tome, e, nitko nije neprikosnoven. I ne vidim e, zašto bi itko ovdje govorio da su znanstvenici apsolutno savršeni. Vi ste govorili o nedostatku sredstava. Što vi predlažete? Koliko bi se novca trebalo za vas izdvojiti? 80 e, milijuna ste rekli. Dakle, recite nam zašto želite taj novac, pa ćemo se onda mi kad budemo znali razloge boriti za to. Gospođa Kadenbach. Da, iz moje strane jedno veliko hvala što ste došli u naš odbor i sudjelujete u ovoj razmjeni gledišta. U uvodu ste rekli nešto što je meni vrlo važno, a s jedne strane da imamo političku ocjenu, s druge strane znanstvenu ocjenu. Ja ovdje se vidim kao političarku i kao glasnogovornicu europskih građana, europskih birača koji trebaju koji imaju pravo na informaciju temeljenu na znanosti. A to je moguće samo ako imamo studije, ako vi imate znanstvene spoznaje. Naš zajednički cilj trebao bi biti da takva znanstvena dokumentacija koja ovdje u ovom domu doprinosi donošenju odluke i um, uspostavljanju stajališta da su te znanstvene studije transparentne i tu pozdravljam prijedlog komisije za preradu i preinaku zakona o hrani. Važno je da ovdje radimo s građanima, da i njih informiramo, jer nekako mi uvijek mi je žao, neovisno tome jeste li to vi rekli ili netko drugi i koji samo kažu da svi samo zapravo um, lete za tim javnim mijenjem, a nitko ne pita za činjenice. Ako vi imate svoj zadatak i ako su tu postavili sebi cilje. To ne znači zapravo da su time pokriveni svi rizici. U okviru odbora za pesticide čuli smo prezentaciju jedne studije koja je pokazala da glifosati nisu sami problem, nego je zapravo riječ o tome da postoji cijeli drugi niz aspekata koji uopće nije uzet u obzir jer tijela koja su bila nadležna za analizu nisu bila nadležna za analizu analizu tih dodatnih aspekata. Dakle, nemojmo govoriti ovdje samo o histeriji nego da kako možemo ispuniti očekivanja europskih građana i u EFSU, ali i u europske zastupnike. Kako možemo ih informirati ako postoje opravdane sumnje, a ne samo da na to odgovaramo, učinili smo sve što je u našoj nadležnosti i time nismo više odgovorni. Hvala. Komisija Pan Gospodin Dorfman, Hvala. Hvala na ovom inputu, na ovoj vrlo zanimljivoj e, temi. E, dakle, nekako imam dojam da zapravo svi sjedimo u istom čamcu, i političari i znanstvenici, i svi smo žrtve lažnih vijesti. Lažnih vijesti koje se šire novim digitalnim medijima, a neki od nas koji se a neke od nas iz političkih redova smo vrlo brzi u širenju lažnih vijesti koji dolaze o znanstvenicima. U Italiji, dakle tu se spomenuli i e, štetočine koje se u Italiji pojavljuju. Imate onih e, znanstvenika koji tvrde da te štetočine uopće ne postoje. Drugi paket tvrde da postoje, ali samo zato što velike korporacije žele prodavati e, svoje, pesticide i ostale, ostala sredstva za zaštitu bilja. E sada, što, kako tu postupiti, što kako tu postupiti i što napraviti ako imamo ovako širenje lažnih vijesti koje može imati velike posljedice. Pa, o... Hvala lijepa. Ravnatelju, vi ste govorili o problemu afričke svinske kuge i e, moram reći da e, je e, ta epidemija, ta bolest nešto što je problem u Europi. Naročito kod prehrambene, prehrađivačke industrije, a brine to i potrošašće. Treba dakle uspostaviti odgovarajuće postupke kako bi se spriječilo da se ta bolest proširi. Ali veliki problem je za poljoprivrednike koji nemaju dakle više e, onoga e, od čega što je moguće da žive. Dakle, treba riješiti taj problem. Trebalo bi imati europska sredstva za borbu protiv te bolesti. U mojoj zemlji samo e, malen broj E, gospodarstava među onima gdje se pojavila ta bolest dobio je novčana sredstva. To je nešto što ne možemo tako nastaviti. Gospodin Bogović, izvolite. Hvala. E, dobrodošli na naš današnji sastanak. Mislim da je vrlo važno da raspravljamo o svim ovim pitanjima. Govorimo o pesticidima i načinu na koji se pesticide koriste. I govorimo zapravo o tome tko komu vjeruje i raspolažemo li dovoljnim brojem informacija. Uvjeren sam da će se sva ta pitanja e, javljati i dalje. Svi mi imamo određene dileme. Ja kao političar e, i e, član ovog odbora primjerice jesam osoba koja donose si odluku u vrlo važnim stvarima koje utječu na zdravlje naših sugrađana. Istovremeno ja uzgajam vočke i koristim već 30 godina pesticide, koristim i glifosat. A Istovremeno sam i potrošač i jedem kako hranu koju ja proizvodim, tako i hranu koju proizvode drugi proizvođači. Što možete poručiti meni i drugim evropljanima koji se hrane? Je li ta hrana zdravstveno ispravna ili nije? Ima li EFSA dobra pravila? Možemo li mi eh, na to računati jedući evropsku hranu? Hvala. Eh, hm, lijepo što eh, EFSA postoji i što imamo EFSU, ali i, i evo Imao sam priliku posjetiti vas u EFSI u okviru e, jedne studije slučaja. Ono što želim ja vas zamoliti jeste da svoje rezultate još snažnije zastupate, a kolege molim da naravno politički vrednuju vaše rezultate. Tako, kad je riječ o glifosatima i neonikoteidima. Dakle, tu mogu niti svoje reći i svoja osobna iskustva. Ne mogu sada reći da ovo što se radi ne vrijedi ništa, a onda kad neonikoteidima imamo rezultate. Ne, upravo suprotno moramo biti sretni što postoji EFSA, ali morate biti jasni u komunikaciji. Moje pitanje što se može napraviti bolje i gdje vam je potrebna pomoć politike kako biste mogli još bolje odraditi svoj posao jer vaš posao je temelj za naše donošenje odluka. Hvala. Možete teraz ja. O sf e, pan Ale... Ako mi dopustite samo da ja nešto kažem, gospodin Kalinovski je govorio o afričkoj e, svinskoj e, kugi. Da li znamo zapravo koliko je uznapredovala ta bolest? i koliko se proširila. Znamo da je u Španjolskoj bilo zaista jako problematičnih razmjera širenja te bolesti. Još jedno pitanje, u kojoj mjeri su evropske države e, spremne nositi se sa problematičnim epidemijama? E, potrebno je imati akcijski plan, imati logistiku, a i sami potrošači moraju imati reakcije bez presedana. Tomu treba dodati sustav nadzora, a taj sustav nije uvijek prikladan. Kontrole su potrebne unutra kao i izvana. Jednostavno mislim da nismo dovoljno dobro spremni nositi se sa životinskim epidemijama. Druga stvar je vezana za dobrobit životinja. Svi mi volimo životinje, ali ima stvari koje sa životinjama ne možemo raditi. I trebalo bi naći mjeru e, u odnosima prema različitim životinskim vrstama. Ponekad e, postoje vrlo neobične situacije. Divlje životinje e, se šeću po gradu i recimo zbog toga nema dovoljno vode. A ko plaća ceh za to na kraju, to je poljoprivrednik. Što se istraživanja tiče, zahvaljujući povjereniku Hoganu, 10 milijuna sredstava je izdvojeno za istraživanja u poljoprivredi. Ta sredstva treba iskoristiti i dati e, povjerenja dakle znanstvenicima i mogućnosti da oni istražuju jer oni se vrlo često okreću e, prema e, prošlosti nego budućnosti. Evo, imate 10 minuta za odgovor. Hvala lijepa. Ja sam to već i ranije shvatio, ne čudi me da imam 10 minuta za jedan jako cjelovit odgovor. E, najprije, kada ljudi govore o emocijama, to je jednostavno nešto što je dodatak racionalnim e, problemima i e, zbog toga se ljudi boje. To je normalno, i trebamo se znati s time nositi. To je jednostavno, e, kada govorimo o emocijama, ne znači da nema razuma iza toga. To je jednostavno e, nešto što postoji dodatno i e, to je nešto što bih htio vrlo razjasniti. Velik broj vas se pita je li, postoji dovoljno neovisnih znanstvenih stručnjaka. Ja smatram da ne postoji, niti je ikada postojao neovisan znanstvenik. Vi kao osoba možete imati relativnu neovisnost, a baš i kao znanstvenik. Umjeće ne leži u tome da se nađe u potpuno neovisnog znanstvenika, već e, stručnjaka koji ima znanja koje neće dovesti do sukoba interesa. Sukob interesa bilo bi dvostruka lojalnost, ne e, samo prema javnosti, već i prema nekim istraživačkim fondovima. I upravo to mi radimo u EFSI. Imamo politike kojima želimo izbjeći sukob interesa. Pitaju nas zašto je toliko dugo trebalo da se načini napredak po pitanju neoti neonikotinoida ili pak kumuliranih pesticida. Pa zašto? Zato što je to znanost. E, sve što je vezano za kumulativne pesticide je vrlo kompleksno područje i EFSA će e, objaviti ove godine kako kumulativni utjecaj pesticida utječe na e, centralni živčani sustav i e, na zdravlje građana. Mi nemamo dovoljno novca i e, radimo na takvim pitanjima. Pitanju ste također i što bismo učinili s više novca. Radili bismo druga istraživanja o sintetičkoj biologiji. Do, e, dakle, čitav, čitav niz pitanja postoje na koje treba dati znanstveni odgovor. Mi možemo zato što nemamo dovoljno novca, dati samo ograničen broj odgovora. Spomenuli ste također dobre prakse u laboratorijima. To je sustav OECD-a kojim se osigurava da studije slijede protokole koje dakle traju 30 e, godina. Što ne znači istovremeno da to nije studija E, dobre kvalitete. E, to su dakle ti jedni sirovi podaci. Čuli smo također i pitanje zašto ne primjenjujemo načelo predostrožnosti. Tu mislim da zaista moramo lučiti prilikom procjene rizika. Ne možemo primjenjivati načelo predostrožnosti. Možemo vam dati najbolji savjet u određenom trenutku i možemo reći koliko je neizvjesnosti vezano za to. Ali može li se ta e, rizik i ta neizvjesnost prihvatiti i koliko nje o tome odluku donose političari. Jer e, znanstvenici kao takvi ne mogu govoriti o načelu predostrožnosti i na njega se pozivati. Postavljeno je pitanje vezano za komunikaciju. Što možemo zajedno učiniti kako bismo bolje komunicirali? Tu mislim e, da imate apsolutno pravo i u komisiji se predložio amandman tisuću evo, propista 178. I tu bismo trebali pokazati kako da budemo jednoglasni u trenutku krize. Jer to bi bilo jako dobro kako bi se razuvjedili potrošači. Govorili ste također i o tome kako se čini da je znanost arogantna, da oni uvijek znaju za istinu. Ne, znanost nema sva znanja i dobro ste rekli, ono što se smatra točnim danas e, može se sutra pokazati netočnim. Spomenuli ste e, nekotinoid, neonikotinoide. 1985. godine nitko nije mislio da to može biti štetno, međutim dvije godine kasnije, zato je dobivena Nobelova nagrada. Mi možemo dati aproksimacije i to je najbolje što vam možemo dati. To je e, nešto se mora otvoreno reći, ali ako mi nešto kažemo, to ne znači da vi to trebate slijediti. Mi vam ponudimo nešto, a na vama je da odlučite jesu li to rizici koji se mogu preuzeti ili ne mogu. Što se tiče istraživanja pesticida, može li se situacija poboljšati? Da može. I mi kao i vi imate dakle, najbolji odbor koji na tom pitanju radi. A osim toga sve to je sada podvrgnuto i samom preispitivanju samog e, postupka. Dakle, između rada odbora i samog refita vidjet će se e, je li, kako to može bolje funkcionirati. Sustav kao takav jest dobar, ali se sasvim sigurno može e, poboljšati. Gospodine Dorfman, vi ste govorili o Xileli i situaciji u Italiji. Točno je da talijanske vlasti nisu uvijek eh, dovoljno brzo reagirale. Da se tako reagira na širenje bolesti životinja bilo bi puno problema. Ali kako za bolesti biljaka, tako i životinja treba brzo reagirati kako bi se spriječilo njihovo širenje. U protivnom će se one brzo širiti i tu znanosti može dati veliku potporu prilikom donošenja odluka. Čuli smo jako općenito pitanje jesmo li sigurni kada jedemo hranu. Pa mislim možemo biti ponosni na rad naše institucije u tom smislu. Međutim, ne smije biti razloga samodovoljstvo, još uvijek ima previše toga što se događa, što je krivo, bolesti, kontaminiranja i tako dalje. Dakle, ne možemo nikada sjediti skrštenih ruku. Međutim, mi smo postigli to da smo prvi izvozni hrane u svijetu i to je također nešto što pokazuje da je europski sustav onaj e, koji je primjer za mnoge države u svijetu koje žele postići siličnu razinu kvalitete. A nadalje ovo selektivno biranje. Ja vas ne želim uvjeriti da ono što mi radimo jest najbolje. Ne želim da vi mislite da ono što je EFSA napravila uvijek najbolje. Međutim, jako bih htio čuti sljedeće. Možda mi se politički ne sviđa rezultat onoga što je EFSA napravila, ali imam povjerenja u sam proces. Gospodine Hojsling, ja eh, vam kažem da ćemo učiniti sve sve što je u našoj moći kako biste vi mogli imati povjerenja u sam postupak, u ljude i podatke koje koristimo, iako možda ne volite rezultat u političkom smislu. Jedini interes koji EFSA ima je da radimo za javno dobro. Nas je 450 ljudi koji radimo u EFSI i mi e, želimo pridonijeti dobrobiti javnosti. Nadam se da ćemo to moći učiniti još i više u budućnosti, zahvaljujući većim sredstvima. Hvala lijepa. Hvala lijepa. A e, moram reći da sam ja samom e, sebi e, zapravo napravio poteškoću time što sam skratio vrijeme gospodinu Urlo, pa nije mogao odgovoriti na moje pitanje. Međutim, eto, situacija je takva sa predsjednikom. Ali uvjeren sam da ćemo imati mogućnosti s vama govoriti i u budućnosti i u ulozi EFSI e, koja je vrlo važna jer govorimo o zdravlju potrošača. Hvala sada. E, vam e, želimo ugodne praznike i vidimo sasvim sigurno na jesen. Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda koja govori o trgovini poljoprivrednim proizvodima i samim normama. Gospođa Analiza Dzedza će održati izlaganje. Ona je članica e, savjeta za istraživanje u poljoprivredi i ekonomiji. A i gospodin George Svinen će održati izlaganje. On radi u, na sveučilištu u Milanu u Institutu za istraživanje u poljoprivredi. Zahvaljujem stručnjacima koji su vodili istraživanje o reciprocitetu norme e, prilikom trgovine poljoprivrednim proizvodima koji je e, resorni odjel B organizirao kolege, stalno govorimo o vanjskim elementima i o tome koliko su oni važni. Sve su to načela koje moramo primjenjivati za vrijeme trgovinskih razmjena. Radi se dakle o normama koje se moraju koristiti prilikom trgovinske razmjene u svijetu. Jer ono što razmjenjuju jedni ima utjecaja na druge. Ovdje e, mi radimo na ujedinjavanju samih pravila, naročito normi, kako bismo olakšali trgovinsku razmjenu. E, znate da postoje razno razne situacije i često se to odnosi na različite države. Neke su države više protekcionističke, neke, na primjer, nametnu dodatne carine. Jako dobro vidimo kakva je situacija sada, recimo carine koje je uveo predsjednik Trump. Međutim, to nije danas naša tema. Imate dakle 20 minuta za vas dvoje. I sami odlučite tko će od vas prvi uzeti riječ. Izvolite. Grazie presidente. E, prima di Hvala predsjedniče, oprostite. Prije nego što započnem, zahvaljujem Odboru za poljoprivredu e, koja nas je pozvala da izložimo našu studiju. Evo kako će se će naše izlaganje. Predstavit ću našu ekipu, strukturu izvješća e, i ciljeve, a nakon toga će profesor Swinden govoriti o teorijskoj pozadini svega, a nakon toga ćemo vam dati studije slučajeva e, specifično načinjene za izradu ovog izvješća prijeći ćemo za kraj na zaključke i izložiti što treba napraviti u budućnosti. Što se tiče same ekipe, eh, ona, eh, u njih su sudjelovale četiri eh, europske institucije, dakle Talijanski savjet za istraživanja u poljoprivredi i ekonomiji iz kojeg sam ja, zatim Center for Policy Studies i profesora Swindena, zatim sveučilište u Milanu, E, profesor Oper ga je predstavljao e, Sofie Droge koja je ovdje danas je e, predstavlja dakle, tu ustanovu. Imamo četiri dijela samog izvješća. Najprije uvod i analiziramo same norme, a onda drugi dio gdje procjenjujemo razinu usklačivanja i reciprociteta samih primjene norme, kao i koji utjecaj te norme imaju na čitav niz e, bitnih elemenata, naročito kad se radi o zemljama u razvoju. I za kraj e, analiziramo razinu reciprociteta u normama Europske unije u različitim trgovinskim sporazumima, kvalitativne i kvantitativne studije. To je sasvim originalan način istraživanja koji je načinjen specifično za ovo izvješće i na kraju preporuke za budućnost. Cilj ove studije je da se kvantitativno i kvalitativno analiziraju ovi aspekti. Postoji čitav niz normi koje imaju za zadatak da štite javno zdravlje, e, rade na dobrobiti životinja i mnogo drugoga e, koji predstavljaju vrijednosti civilnog društva. Ali postoje različite e, drugi razlozi zaštite i zato su oni različiti od zemlje do zemlje i teško ih je uskladiti. Međutim, mi na kraju studije smo došli do zaključka da se neke stvari mogu napraviti, mogu ih napraviti kako Europska unija, tako i države članice kako bi se povećala razina reciprociteta. I dakle, Europskoj uniji bi se to moglo napraviti, a da se pri tome ne dovede u pitanje, dakle prilikom širenja toga u svijetu, da se može usvojiti i na svjetskoj razini da se ne dovedu u pitanje visoka razina koja sada postoji u Europi. Sada dajem riječ e, kolegi. Hvala Hvala ti puno. Dakle, vrlo važno je zapravo početi s određenim konceptima. I prva stvar jest da standardi su vrlo važni u trgovskim raspravama danas. Ako pogledamo rasprave prije 20 godina ili više, govorilo se prije svega o carskim tarifama, uvoznim kvotama i slično, na koji način zapravo ukloniti one barijere trgovini. Postoji cijeli niz trgovinskih sporazuma koji su sklopljeni u proteklih 25 godina. Neke od njih sigurno znate, o njima se i raspravljalo i kao što znate mnogo toga zapravo imalo važnu ulogu u trgovinskoj politici. S druge strane Atlantika poslije nastajanja uvođenje podređenih stvari, regulatornih standarda umjesto određene harmonizacije. Znamo da standardi nisu ništa novo, oni postoje do samih samih početaka trgovine. Čak i ako odete pogledate stari testament vidjet ćete da i tamo postoje određeni standardi i primjerice da vodu ili da mlijeko ili vino nećete razređivati vodom. Dakle, standardi su tu kako bi se smanjilo ono što ekonomija, ekonomiste zove asimetrična informacija. Dakle, da se zna da vino nije razređeno vodom i da se se priječe negativni učinci uslijed trgovine. Isto tako, naravno, može se standard koristiti za zaštitu određenih interesa, ali to je da je vrlo teško analizirati ih. I to je zašto sam rekao da zapravo ekonomika i politika standarda je nešto što se je teško odvojiti. I to nas je istina kada je riječ o samim konceptima. Možemo reći da postoje određeni benefiti. Riječ je zapravo o određenim instrumentima koji imaju svoje pozitivne učinke za razliku od onih koje smo imali u prošlosti. Dakle, osim što ovo može biti i vrlo pozitivno, standarde mogu imati i negativan učinak i biti vrlo teški za analizu. Kada krenemo u empiričke studije, vidjet ćemo zapravo da nemamo dobrih indikatora, pokazatelja da bi se upravo omjerilo ili kvantificiralo njihov učinak i upravo to je zašto je ovdje teško govoriti o harmonizaciji jer teško je pronaći pokazatelje koji će to staviti u korelaciju. To je razlog zašto su studije slučaja vrlo važne. One su potrebne e, i to specifično za svako da ovih pitanja kako bismo to mogli pogledati u detalje. E, dakle, važan je još jedan drugi aspekt koji nismo analizirali u detalje, a to je učinak na razvoj. Bilo da je riječ o zemljama u razvoju, razvoju gdje su standardi uvedeni od strane Europske unije. Dakle, gdje te također ako imamo uvoz iz afričkih zemalja gdje imamo sve ti standardi nameću upravo tamo u proizvodnji. tu je zapravo se javlja pitanje na koji način mali poljoprivrednici se mogu pridržavati tih standarda i kako mogu sudjelovati onda na globalnom tržištu. Ovo je naravno usko vezano i sa UTP-ovima rasprava koja je vrlo akutna ovdje u Europi kada govorimo o lancu vrijednosti na koji način e, prodavači, e, odnosno dionici u distribucijskom lancu e, interagiraju jedni s drugima mislim da je vrlo važno ovo imati na umu kada krenemo u analizu. Ovdje je zapravo nekoliko brojki koje pokazuju koliko je vrlo važno. Ovdje imamo prikazanu brojku SBS notifikacija i imamo ovdje ovaj pokazatelje koji su e, zapravo uvele određene standarde i obavijestile e, Svjetsku trgovinsku organizaciju o uvođenju standarda. Vidimo da ovdje postoji na jedna nevjerojatan porast e, tih notifikacija, pone prije 2000. godine, naravno kada e, su e, imali uvođenje novih propisa o sigurnosti hrane, čuli smo tome i od EFSE. Dakle, imali smo velike promjene na globalnoj razini. i se tako vidimo da u najnovije vrijeme, dakle, gdje snalazimo u situaciji gdje ne samo bogate industrijske zemlje uvode standarde, nego isto tako i e, zemlje u razvoju. Dakle, kada govorimo o odboru SPS-a u Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, on je odbor gdje se zemlje mogu uložiti pritužbu na uvođenje e, standarda ili njihovu primjenu u drugim zemljama. Primjerice, ako je riječ o protekcionističkim standardima ili ako je riječ o njihovoj primjeni na način koji otežava trgovinu. Dakle, mi smo ovdje govorili u svojoj e, studiji o STC-ovima, dakle o pritužbama i ovdje sam pripremio tablicu. Na lijevoj strani možete vidjeti pritužbe e, koje se odnose na SPS mjere u ovim zemljama. S desne strane imate e, popis onih zemalja koje su uložile pritužbu. Dakle, vidite i na lijevoj i na desnoj strani na prvom mjestu je Europska unija kao zemlja koja e, ulaže najviše pritužbi, ali istovremeno i dobiva najviše pritužbi. E, USA, SAD je također na drugom mjestu i onda vidite na četvrtom mjestu na ove strane Kinu. Dakle, tu možemo samo ne možemo govoriti o tome što su razloze. Dakle, nekih, e, dakle, s velikim brojem pritužba koje je uložila Europska unija, e, ti e, pritužbe su bile predmet rasprava, ali ako pogledamo iz kojih razloga Europska unija ulaže pritužbe, a koji su razlozi zbog kojih prima pritužbe, vidjet ćete da tu postoje, to je, da su riječ o dvijema potpuno različitim stvarima. Dakle, ovdje vidimo prikaz eh, najčešćih pritužbi upućenih protiv Europske unije. Neke od tih pritužbi je teško zapravo riješiti jer je riječ o vrlo različitim stajalištima ili pogledima na istu tvar. A to se primjerice riječ o eh, ograničenjima kada je riječ o pesticidima ili pak protekcionistički standard biti e, kad je primjerice ako se e, želi neku zemlju zaštititi od unošenja određenih bolesti, ovdje je navedena kao primjer gljivična bolest koja se javlja na e, limunu. Potom imamo pritužbu gdje se Europsku uniju Um, optužuje da je uvela ograničenja za uvoz novih prehrambenih proizvoda, dakle onih koji sadrže um, genetski modificirane organizme ili egzote, određene egzotične proizvode ili primjerice pritužbe zbog antimikrobnog tretmana kada je riječ o uvozima iz SAD-a. Dakle, onda imamo tu je slučajeva zoonoze, ali uvijek čim se riješi taj problem, onda je i ova cijeli slučaj razriješen. Ovdje možete vidjeti dakle odnosno udio pritužbi po određenim temama od 95. do danas. Kada je riječ o zdravstvenoj ispravnosti hrane i zdravlju bilja, tu je najveći broj pritužaba, onda imamo naravno zdravlje životinja i tu imamo na ovo ostalo otpada 6% primjerice pritužbe zbog označivanja i sl. Mislim, to je razlog zašto smo mi odlučili provesti osam studija e, slučajeva, e, dakle kvantitet kvantitativne i kvalitativne i mm, za razliku od analiza tarifa, kada govorimo o analizi standarda, moramo analizirati svaki slučaj zasebno, jer e, svi su ti slučajevi vrlo različiti, no u konačnici možemo i određene zaključke koje su zajedničke svima. Prva studija slučaja jest stiče se e, dakle EU protiv SAD i SAD protiv EU-a, a koje se odnosi na e, mliječne i mesne proizvode. Europska unija i SAD imaju isti broj fitosanitarnih standarda. Kada je riječ o mesnim proizvodima, tu negdje oko 2000. Kada pogledamo, odnosno ono što to smo vidjeli da postoji puno veća simetrija kada govorimo o mliječnim proizvodima. A kada pogled smo krenuli analizu određenih specifičnih e, zabrinutosti, odnosno pridružba, onda vidimo da je tu na strani Europske unije poneprije riječ o e, određenim e, oznakama i slično, te isto tako uporaba hormona zrasta te također i e, isto tako određene pritužbe vezano za e, e, meso peradi te u kada je riječ o mliječnim proizvodima, korištenje određenih stanica u mlijeku koje prema mišljenju SAD zapravo ne predstavlja nikakvu prijetnju zdravlju, nego je zapravo nepravedan standard. E, dakle, ono e, gdje je EU imala pritužbe naprema SAD-u e, odnosilo se na određena uvedena ograničenja. Potom analizirali smo tri slučaja koje su se odnosila na ograničenja izveza iz odnosno uvoza u Europsku uniju zbog zoonoza. S Meksikom Europska unija ima trgovinski sporazum, ali postojala zabrana e, i izvoza e, svinjetine. Međutim, ono što se ovdje pokazalo jest da su sami postupci bilo dugotrajni, e, da nisu transparentni, te da troškovi ovih postupaka su uskoro usko povezani odnosno da su ti troškovi iznimno visoke za proizvođače e, jer naravno e, imali smo inspekcijske timove koji su dolazili u Europsku uniju, a svi troškovi su snosili proizvođači. Isto tako postoje su određene sporovi sa Južnom Korejom mm, također postoje trgovin, e, trgovinski sporazum sporazum o slobodnoj e, trgovini, a ticao se BSE-a. Problem je dvostruki. S jedne strane, postoji problem e, problem s imidžem europske govedine nakon vse pogotovo ako usporedimo sa isporužiteljima kopetine iz drugih dijelova svijeta i u Južnoj Koreji, ali s druge strane tu postoji određeni problem na koji način se Južna Koreja nosi s određenim e, problemima, bolestima kada je riječ o kovidima. I slično imamo i sa Kinom, a tiče se mesa peradi nakon slučajeva e, ptiče gripe. Međutim, ono što je zajedničko ovim trima studijama jest sljedeće. Ove zemlje, kao i ostale, mnoge druge, ne priznaju načelo regionalizacije svjetske trgovinske organizacije. Dakle, ne prestaju s uvozom iz jedne zemlje članice, nego e, zabranjuju uvoz iz cjelokupnog područja Europske unije. Ono što je s ovime povezano, s ovim načelom regionalizacije, a uskoj vezano sa slučajem Meksika, jest da e, mnoge zemlje e, motre moraju pregovarati same za sebe. Pa u slučaju Meksika e, zabrana je uklonjena za Dansku, te također za Italiju i Španjolsku kada je riječ o obrađenom, e, obrađenim mesnim proizvodima, ali ne i za druge zemlje članice Europske unije. Stoga se također može izvući određeni zaključak. Potom imamo slučajeve sa Brazilom, Indijom i Filipinima koji se tiču pone prije voća gdje e, ovdje je bilo riječi o zabrani uvoza proizvoda iz Europske unije, a usko je povezano sa um, samim kontrolama i provjerama pa, pesticida a za proizvođače je teško znati koja se sve pravila primjenjuju tijekom provjera. Dakle, ono što je ovdje potrebno jeste veći stupanj transparentnosti. Europska unija ima jednu direktivu u kojoj imate sve propise, a u tim zemljama pronaći ćete nekoliko institucija koje su nadležne za to različite propise koji nisu prevedeni, pa pogotovo kada je riječ o voću i povrću, tu je riječ o vrlo skupim postupcima i u slučaju Indije tu e, postoji još jedno ograničenje, a to je da one zahtijevaju e, uzorke kada je riječ o e, E, fumigaciju određenim sredstvima. Dakle, s jedne strane Indija je vrlo zanimljivo tržište za izvozno tržište, ali s druge strane e, riječ je o nečemu što se e, uvijek iznova pojavljivalo i nakon nekoliko krugova pregovora postignuto je Mm, sljedeće, a to je da se koriste druga sredstva za tretman. Međutim, Indija sada traži potvrdu da su da je tretman tim e, sredstvima podjednako učinkovit kao tretman metilbromidom. Dakle, e, dakle, isto imamo sličan, e, vrlo zanimljiv slučaj kada je riječ o maslinama, gdje zapravo u u okviru tehničkih eh, pregovora je postignut dogovor oko standarda i tu je zapravo, eto, toliko možemo sada reći o ovome. Zaključno, eh, mi smo napravili kvalitativnu studiju kada je riječ o e, maksimalnoj količini e, rezidua pesticida, to smo vidjeli da je postignut određen napredak. Europska unija uređuje e, veliki broj pesticida koji se koriste za određene proizvode. Međutim, ako uzmemo, uzmemo ovdje kao primjer SAD i druge zemlje, se čini da tu postoje velike e, razlike. Međutim, e, Mnogo toga proizlazi e, iz različitih pristupa i nulte tolerantnosti. Europska unija dopušta recimo slurp slučajnu kontaminaciju. A mm, i to Međutim, e, to upravo e, pridonose tome da postoje velike ovdje razlike u pristupu. Međutim, mogu se riješiti u okviru tehničkih pregovora. Potom, Analizirali smo i slučajeve e, dakle sa oznakom zemljopisnog porijekla e, i e, tu smo u okviru CETA vidjeli smo da je to zapravo korak naprijed kada je riječ o korištenju oznake zemljopisnog porijekla i to će imati naravno u pozitivan učenak na mm, trgovinu i da, evo, rekli su mi da privedem eh, ovo izlaganje kraju. Što su zaključci? Izvješće ukazuje na to da postoji određen napredak u regulatornom eh, reprocitetu standarda i to i kada je riječ o harmonizaciji e, i kada je riječ o obostranom priznavanju kao što je primjerice slučaj sa oznakama zemljopisnog porijekla. Međutim, regulatorni pristup e, ne, ne donosi sa sobom nužno samo pozitivne učinke. Često to može biti uvezano, povezano sa vrlo visokim troškovima, primjerice slučajevi koje smo imali sa SAD-om. Potom to E, postoje i određeni problemi kao što je regionalizacija i interni postupci koji se mogu riješiti, to se pak može riješiti višim stupnjem e, suradnje ako ne postoje znanstvenog e, nikakvog slaganja oko znanstvenih dokaza, ako nemamo ništa od EFSA. Vrlo, međutim, vrlo, vrlo je važno da znanstvena zajednica pokuša izbjeći nepotrebne sukobe se mogu riješiti boljim suradnjem e, tijela nadležnih za e, nadzor rizika i drugih tijela, sustava za ravno upozoravanje i slično. Analiza rizika je vrlo važna, ali rad tehničkih internih tijela od velikog je značaja. Tu smo analizirali i ovdje i odbor za trgovinu maznama, ali također i druge. I tu zemlje članice trebaju povećati razinu suradnje, a to znači da ako postoje određene pritužbe treba sjesti i razgovarati, a to omogućuje usklađivanje standarda i prenošenje iz jedne zemlje u drugu. I na kraju Europska unija može imati veliku ulogu u pridonošenju i jačanju tehničkog znanja i razvijanja kapaciteta te uvođenja i provedbe standarda u zemljama u razvoju. Stoga hvala vam na vašoj pažnji i tu smo da odgovorimo na sva vaša pitanja i ispričavam se što sam ovako što mi je trebalo ovako dugo da završim izlaganje. Hvala. Hvala lijepo. A sada je vrijeme za pitanja i odgovore. Prvi je gospođa zastupnica Aguilera. Izvolite. Hvala lijepa. Hvala lijepa našim predavačima. Mislim da je to vrlo važan dokument i da je bio vrlo zanimljiva ova prezentacija. Nama je poznata situacija sa maslinama u Španjolskoj i sukob sa SAD-om. Tu su nametnute carine od 34%. I to dobrim dijelom i zbog potpora koje idu u okviru zajedničke poljoprivredne politike. Ne znam koliko ste vi upoznati s tim, ali zanimalo bi me što vi o tome mislite i što, se i što mislite u odnosu na zahtjeve svjetske trgovinske organizacije i uopće da se oni dovode pod pitanje potpore zpp p-a. Druga stvar koja me zanima je pitanje Brazila. Tu su i isto tako nametnute stanovite restrikcije na izvoz voća i povrća iz Europske unije. E sad, to naravno bi trebalo dovesti u vezu sa Mercosur pregovorima, ali i dalje taj problem egzistira. Potim, potom Turska. I uglavnom to je vrlo zanimljiva studija koju ste nam predstavili, ali e, ovo što se Turske tiče isto zanimljiva. kolega Egnju, kad govorimo o ovim standardima reciprociteta u poljoprivredi, mislim da je vrlo zanimljivo ona vaša mm, karta koju ste pokazali, ne znam da li ćemo se vratiti na to, na onaj slajd, gdje ste govorili o tri glavna razloga, dakle zdravlje bilja, mm, životinje i tako dalje, ali mislim, ja sam se pitao da li nam možete dati konkretne primjere za onih 6%. To je jedan od ta tri glavna razloga bio. Hvala. Hvala lijepa, predsjedniče. Hvala svim kolegama. Pozdravljam nam izuzezu i e, svim nam. Vaša je studija vrlo zanimljiva. A e, moje pitanje je sljedeće. S obzirom da je odgovornost za primjeru i nadzor europskih normi ono što leži u rukama država članica e, na njihovim granicama, E, da li je to što je Europa zaista prednjači kada ima velik broj trgovinskih sporazuma sa brojnim državama diljem svijeta, e, ne bi li bilo dobro osmisliti da ta pravila pristupa osmisli jedno europsko tijelo? Jer sasvim jasno da tu pristup nije uvijek isti za jedne i za druge. Vidimo da E, globalizacija e, znači i globalizaciju e, bolesti, na primjerice, koja je egzilala fastidioza je ušla u Europu putem luke u Rotterdamu. A dramatično smo imali situaciju i sa bolesti koja se proširila po maslinama i imamo slične primjere. Zapravo si možemo postaviti pitanje vezano za usklađivanje. Kako države članice se time mogu nositi same ako ne, bi, ne postoji zapravo jedno tijelo koje bi davalo jasne jamstva europskim potrošačima. Što mislite o tome? Hvala, ne vidim sad daljnjeg javljanja za riječ, ali evo. Gospođa izvjestiteljica, izvolite. Hvala lijepa. Jeste li proveli analizu ovih oznaka geografskog podrijetla o kojima treba glasati e, prije sporazuma s trećim zemljama? I Postoje međutim i neke oznake o kojima ne treba glasati kod sporazuma s trećim zemljama. Recimo imali smo slučaj s Meksikom i to su bili neki proizvodi koji se nisu uopće e, morali štititi. E sad kako da to radimo? Šta da napravimo? Kako možemo sačuvati neke proizvode koji su kod nas geografski, imaju zaštićeno geografsko podrijetlo, a nisu spomenuti u trećim zemljama, tim sporazumima. I zatim primjer još jedan. E, vino Rioja, pitanje Argentina Europa. Ako Mi smo to već prije nekoliko godina određivali, ali kako da sad to zaštitimo ako to nije, ako se tu krše recimo kompletno pravila e, Svjetske trgovinske organizacije u tim ugovorima koji se sklapaju s trećim zemljama. E, sad se odjedan puta javljaju za riječ kolege. ali ne. Dakle, ako s vaše strane više nema pitanja, izgleda ipak nema, onda bih molio naše govornike da odgovore na vaša pitanja. I još ponešto što ste ovdje najavili. Pokušat ćemo na brzinu odgovoriti na određena postavljena pitanja. Ono što kaže zastupnik De Castro o odgovornosti pravila pristupa. To je mislim nešto o čemu vrlo jasno govorimo u našim zaključcima. Reguliranje rizika je nešto što je jednako važno kao i procjena rizika. Prema tome treba razmjerno napraviti za e, reguliranje, upravljanje rizikom koliko i za njegovu analizu. Jer e, mnogo toga podriva dakle, povjerenje Rusku uniju i uzrok je upravo i nekim barijerama koje se javljaju kada se radi o e, bolestima biljaka i životinja. Europska unija je postavila također pitanje o postupcima, dužini nekih postupaka i činjenici da ti postupci nisu opravdani. Što se tiče Brazila, e, tu bih možda dala riječ kolegici Sofiji Doge koja bi nam mogla nešto reći o e, Brazilu. Pitanje koje se odnosi na Brazil odnosi se na uvozne kvote. Time se nismo bavili u samom izvješću jer smo iznad svega e, se bavili reciprocitetima samih normi, a ne količina e, koje može uvesti Brazil. Glavni problemi koje je komisija navela vezano za Brazil jest nedostatak transparentnosti i e, izvan svega dugi rokovi pa zbog toga europski uvoznici zapravo nisu tome skloni, naročito kad se radi o voću i povrću, budući da su voće i povrće lako kvarljiva roba. Također među pitanjima bilo je jedno koje se odnosilo na e, zemljopisne oznake porijekla koje nisu bile e, predmetom pregovora. Nismo se bavili specifičnim slučajevima u našoj analizi, ali možemo recimo ilustrirati to na primjeru sporazumu s Kanadom. E, tu su oznake porijekla koje su ušle u sporazum bile one koje su države članice htjele uvesti zbog toga što su bili e, s trgovinske strane važni. U slučaju Italije one pokrivaju 98% e, vrijednosti izvezenih proizvoda s oznakom porijekla. Naravno, e, treba uvijek to procijeniti i usporediti sa e, sličnim situacijama u drugim sektorima. Dakle, radi se o e, sveobuhvatnim sporazumima. Sad dajem riječ profesoru Svindenu koji je također htio nešto, koji je htio nešto dodati. Evo, možete da Evo, na kraju prvo kažem hvala na pitanjima. Ali onda mislim da je poanta koju je stavio gospodin De Gastro da je to stvarno važno. Naime, kako se time baviti iz institucionalne, iz institucionalne perspektive. I to mislim da je bitno. Mi smo dosta vremena u ovom izvješću proveli rasmatrajući tu stvar, to pitanje. Donekle postoji već i ta načelo regionalizacija, ali problem je što se to još uvijek ne primjenjuje a onda je pitanje ako se to ne implementira na međunarodnoj razini, da li da razmislimo o tome da li to možemo unutar Evropske unije institucionalizirati gdje unutar Evropske unije gdje imamo puno jaču koordinaciju među zemljama članicama i da se Unija zapravo dakle, slijedi i implementira to načelo. Jer vidim da više stvari koje ovdje analiziramo i nešto što je kolegica analiza već iznijela, je zapravo i poteklo upravo od toga da one zemlje u kojima imamo jake skupine udruge proizvođača koji su jako pogođeni, onda će oni sami početi otvoriti pregovore o tome kako bi mogli ukloniti te standarde koji ih blokiraju. A u onim zemljama gdje nemate tako jake udruge proizvođača, one jednostavno šepaju i mislim da je to onda pitanje koordinacije šire gledano, jasno. E sad šta možete učiniti? Možete, recimo, i na međunarodnoj razini se pokušati pobrnuti zato da se i tamo primjenjuje pravilno načelo regionalizacije ili kao drugu varijantu da to onda pokušate unutar Evropske unije bolje provesti jer i tu imamo jaču i veću koordinaciju pa možemo to lakše i harmonizirati da se dakle za vrijeme pregovora s nekom specifičnom zemljom to onda na taj način koordinirano primjeni i na taj sporazum i na tu zemlju. Hvala lijepo. Ali sada kolega Egnju na pola minute. Ali gledajte, na moje pitanje niste odgovorili. Jeste li odgovorili na moje pitanje? Gospođa Aguilera, još pola minute. Trenutak samo. Gospođa Aguilera još nešto želi dodati. Da. Ja sam govorila o stolnim maslinama. Vidite, upravo je u toku sukop jedan, ako hoćete, u odnosu na potpore iz ZPP-a i to je sukob ne samo sa SAD-om, nego i sa svjetskom trgovinskom e, organizacijom. I vi možda ne znate za taj slučaj, ali govorila sam vam onih tih 4% carina koje je SAD nametnula. Ako vam nije poznato, onda bi se trebali time pozabaviti, jer mislim da će to biti neka vrsta miljokaza, odnosno presedana za budućnost. Taj slučaj, taj sukob i konflikt oko naših stolnih maslina. Vi ste govorili o carinskoj uniji, odnosno koordinaciji i budućoj, da kažemo, carinskoj uniji koje će biti sve te norme usklađene. Ali meni, ja sam samo htjela znati da li sam to sve dobro razumjela. A tema studije je vrlo, vrlo precizno ovdje objašnjena, navedena i napokon i nazvana. I upravo su se na tu zadaću, na tu temu studije glavne e, fokusirali. Tu nam iznijeli rezultate svoje analize iz tog izvješća. Mi ne možemo sad kompletnu problematiku koja nas muči, koja je bilo kako šire gledano povezana s tim, ne možemo to sad sve ovdje tematizirati i otvarati raspravu o tome. Ako želite odgovoriti na te komentare, izvolite. Konflikt sur les droits što se tiče sukoba vezan za carine ili za norme, što se tiče stolnih maslina, u tom konkretnom slučaju postoji e, Međunarodno vijeće za masline e, koje se bavi svim međunarodnim pitanjima i rješavanja sporove na međunarodnom razini. Evropska unija je članica tog vijeća za masline. Da. Kao što smo rekli, ne možemo sad postavljati sva moguća pitanja koje uopće nisu bila predmetom ove studije i ovih analiza. Imate li još nešto? Pa, doktor, Bacabuša. E, una domanda mm, Postoji jedno pitanje na koje mislim da sam odgovorila, ali možda nisam. Dakle, razlog je za 6%. Razlozi za 6% vezani su za postupnovna pitanja koje smo analizirali. Dakle, pitanja vezani za netransparentnost e, samih pravila. E, to je jedno od pitanja koje često Europska unija e, navodi kad postoji problemi s drugim zemljama. E, OECD je inače spomenuo nedostatak transparentnosti, e, nešto što za proizvođače i e, trgovce ide od nekih 25 do 75%, ovisno o proizvodima. To je ogroman trošak za proizvođače. U te troškove ulaze i pitanje vezano za sporove oko etiketa, oznaka. E, što se, kao što sam već rekla, pitanje vezane za norme, za te standarde treba analizirati jedno po jedno. I kao što je kolegica rekla, zajednički je zaključak taj da je u jako velikom broju slučajeva vrlo važan rad međunarodnih tijela kao recimo vijeće za masline. A Europska unija može i treba podržavati takva tijela kako financijski, tako i e, šaljući stručnjake. Hvala lijepo na vašem predavanju, vašim prezentacijama i hvala vam na raspravi i odgovorima na pitanja naših zastupnika. Dobre. Kad se ide, tako to nazovem okvir međunarodnih normi podvrgava ispitivanju i provjerama. I da se to onda uvijek dovede u vezu sa međunarodnom trgovinom. Jer eh, obično je tako da svako vjeruje da su njegovi standardi, njegove norme koje osvojuje u svojoj zemlji najbolji. No, moramo biti svjesni da takve norme moraju zadovoljiti potrebe i interese obiju strana svakog trgovinskog ugovora, svakog ugovora o razmjeni koji se globalno sklapa. I sad ako imamo s jedne strane recimo administraciju predsjednika Trumpa i ako oni dakle pokrenu jednostrane korake odnosno na taj način ugroze dovedu u pitanje uobičajene, uvriježene standarde i one koje mi održavamo, onda je pitanje da li će to uopće ikakvi standardi ostati na globalnoj razini, šta će preostati. Mislim da ćemo o toj temi još sasvim sigurno do kraja našeg mandata raspravljati, ne malo i ne rijetko. A sada vas podsjećam da sutra u 9 nastavljamo s radom i to imamo prvo glasanje i to prvo izvješću kolegice Aguilere. A sada želim svima zahvaliti na sudjelovanju u raspravi kao i našim prevoditeljima. Prevoditelji zahvaljujem vama. Vidite, malo smo ranije završili nego što smo to ishodišno planirali. No, vi ste i prevodioci su već najavili da neće biti prekovremenog, ali to nije bilo ni potrebno. Pa vam sada želim još jedno lijepo predvečerje, ugodnu a Sutra u devet nastavljamo s radom. I još jedan puta puno hvala našim gostima.